supposed to be Ladies and gentlemen. Dame i gospodo. Uvaženi gosti. Dakle, oni među vama koji su prispjeli u našu dvoranu koji još a ne, dakle ne oni koji još uvijek e, su na putu ovamo. Malo kasnimo, ali počinjemo sa našom popodnevnom sesijom. Drago mi je da je tu gospodin Jonson, dakle glavni tajnik IPU-a. Imamo tu i članove našeg panela koji će nam nešto reći o našoj temi. To su eh, parlamenti Europe u multinacionalnim organizacijama i međunarodnim forumima. Dakle, pozdravljam naše paneliste. Možda ću početi sa mladom damom, to je Dora Bakojanis koja je upraviteljica, odnosno šefica parlamentarne delegacije Grčke i predsjednica odbora za političke poslove u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, a sa e, desne strane je tu gospodin Vital Morera koji je predsjedavajući odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta, znači kolega. Drago mi je što se s nama. Tu je gospodin Macej Popovski koji je zamjenik glavnog tajnika e, Europske službe za vanjske poslove. Dobrodošli. Gospodin Jan Vauters e, koji je predsjednik katedre, odnosno šef katedre Jean Monnet eh, personam eh, o, Europo upravljanju u Europskoj uniji i eh, na globalnoj razini. Inače predaje na Katoličkom univerzitetu Levenu u Belgiji. Znači, mislim da ćemo se prvo obratiti gospođi Bakojanis da nam nešto kratko kaže o ovoj temi. Pa hvala Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, zahvaljujem kao prvo na pozivu i što sada imam priliku da se obratim ovako uvaženim slušačima. Drago mi je da vas se toliko kupilo ovdje, mada smo eto nakon ručka jer ručak je zaista bio jako dobar. Gospodin Brok je održao veoma interesantan govor. Ja sam također pripremila govor, ali pokušat ću odgovoriti na neka od pitanja koja mislim da su postavljena ovdje. Dragi kolege, mi svi znamo da e, svi sada proživljavamo jednu veliku krizu, europsku krizu. Mislim e, Mislim da se radi o krizi legitimiranja vlasti i e, pitamo se što e, zastupnici u parlamentu mogu učiniti, kao što sam ja, da bismo dali odgovore na ona glavna pitanja koja muče naš narod i koje nam oni postavljaju. Mislim da je jedan od glavnih pitanja e, za koje mislimo da nemamo točan odgovor jest način donošenja odluka u Europskoj uniji. Ljudi to doživljavaju kao nešto što je udaljeno od njih Uzet ću da primjer Grčke. Grčka prolazi kroz e, tešku krizu, kao što znate. Sada smo već u petoj godini recesije, imamo 60% nezaposlenosti među mladima, imamo 25% pad BDP-a, ljudi su izgubili oko 35% dohotka, znači grčki narod se suočava sa veoma, veoma teškom situacijom. Oni su osjetili solidarnost koju im je pokazala Europska unija. Europska unija je pomogla Grčkoj, dala nam je podršku. No, ipak je na kraju svega eh, postao taj jaz, znači jaz između onoga na između načina na koji Grci percepiraju situaciju i toga kako su parlamenti u drugim zemljama članicama vidjeli situaciju Grčke. Ne, ne govorim samo o medijima gdje su Grčku napadali kao na crnu ovcu, kao da smo neke ljenčine koje se samo sunčaju i žive na tuđi mm, trošak. Ne, radilo se o ozbiljnim stvarima vidjelo se da postoji različito gledište na to, znači na situaciju. Grci i naši partneri u Europskoj uniji su na različiti način gledali na stvari. Znači što se može učiniti kako bi se kako bismo se bolje razumjeli međusobno što se može učiniti da bi ljudi u našim društvima koja se međusobno razlikuju bili u stanju shvatiti i mogli spoznati koji su pravi problemi u našim zemljama. Mislim, mislim da upravo tu nacionalni parlamenti moraju odigrati važnu ulogu, puno veću ulogu nego što su imali prije. Znam da Europski parlament ima veoma važnu ulogu. Naši zastupnici u Europskom parlamentu se izravno biraju, znam to, znam da oni e, postavljaju e, u Europskom parlamentu pitanja koja su vrlo kompleksna, a koja se odnose na njihove zemlje, no ja i dalje mislim da nacionalni parlamenti e, percipiraju sami sebe kao na tijela koja su e, potpuno izbačena iz procesa donošenja odluke. Moram reći da je tijekom protekle tri godine naš nacionalni parlament e, se osjećao kao da je samo glasačka mašina. Znači da samo su od nas tražili da Glasovanjem potvrđujemo zakonske propise koji su nam nametnuti od strane onih ljudi koji su nam e, pozajmili novce. Nisu nam postavljali nikakvo pitanje, nisu tražili naše mišljenje, nisu nas uopće uvažavali. Znači, to je, bilo, to je bilo od glavnih problema. Zato što ja zaista mislim da ako nacionalni parlament Grčke da je zaista razmotrio i uzeo u obzir mnoge od grešaka koje su počinjene u procesu reforme i u tom procesu donošenja odluke trojke da te pogreške bi bile izbjegnute. Da skratim priču, mislim da nacionalni parlamenti moraju tu uh, imati glavnu ulogu. Na koji način? Na taj način da se snažnije uključi proces donošenja odluka jer tamo uopće nisu uključeni nacionalni parlamenti. imaju stvarnu demokratski legitimitet. Druga stvar je da moramo eh, shvatiti šta misle naši ljudi, šta misle narod, javno mnjenje i moramo u tu svrhu eh, ostvariti bolju suradnju među nacionalnim parlamentima. Znači, mora biti puno bliske ta suradnja i onda integracija nacionalnih parlamenata u politički mehanizam Europske unije će biti izvršena na jedan učinkovitiji i uspješniji način nego što je to slučaj danas. Znam da ima mnogo ideja, znam da mnogi ljudi koji su veći stručnjaci od mene su isto o tome razgovarali znam za te nove ideje, za nove e, e, unije, parlamenta, ali ono što zaista treba učiniti je ostvariti tu e, bliski suradnju odnosno da nacionalni parlamenti snažnije utječu na svakodnevno funkcioniranje Europske unije i to se može učiniti postoji ta zamisao to je odbor nacionalnih zakonodavaca kao što znate Zalevska i Strajn su već to naglasili znači e, taj odbor bi tvorili zastupnici u nacionalnom parlamentu i to bi bilo novo tijelo koje bi moglo djelovati kao neka vrsta ta Europske unije. U svakom slučaju, dragi kolege, evo, Pred nama su veoma teški izbori i mislim da nismo mi e, usamljeni u Grčkoj. E, mislim da se u svim zemljama svi suočavamo sa sve većim rastom euroskepticizma ljudi koji više uopće ne vjeruju europskim institucijama, ljudi koji uzimaju Europsku uniju zdravo za gotovo, koje dovoljno ne cijene i ono što smo uradili tokom proteklih 50 godina, to se uopće ne cijeni i mislim da ovi izbori moraju zapravo mi moramo poslati snažnu europsku poruku za ove izbore i ne možemo odgovoriti na pitanja naših građana na taj način da ćemo ih naprosto zanemariti. Moramo shvatiti da oni žele i oni trebaju puno snažniju uključenost u proces donošenja odluka na europskoj razini i mi moramo naći način da im to damo, da im to omogućimo. Hvala. Thank you very much. Hvala. Naš sljedeći govornik je gospodin Vital Moreira koji je predsjednik odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta. Da, dakle, dobrodošli kao predsjednik ovog odbora. Ja ću se naravno usredotočiti na ulogu parlamenta, ne samo ovog, nego i nacionalnih parlamenta u globalizaciji trgovine. Moram vas podsjetiti da je e, trgovina jedan od stupova na kojima počiva globalizacija tu ima puno više trgovinskih sporazuma nego bilo gdje drugdje i svjetska trgovinska organizacija je najnaprednija najsofisticiranija organizacija za međunarodno upravljanje globalizirano upravljanje Počet ću time što ću reći nešto što će vas možda iznenaditi, ali kao što je rekao gospodin Johnson e, danas ujutro. Moram podržati to što je on rekao, a to je da intervencija parlamenta počinje kod kuće. Tradicionalno se smatra da parlamenti na međunarodnom nivou samo potvrđuju ono što su ispregovarali e, predstavnici izvršne vlasti, a to treba promijeniti. Ako hoćete utjecati na e, tijek globalizacije morate svakako promijeniti to i način na koji sudjeluju parlamenti u međunarodnim odnosima jer zapravo se ne radi samo o vanjskim poslovima radi se i o klimatskim promjenama o prometu i tako dalje tako da e, svako poglavlje sve što se tiče na nacionalno, svaki dio nacionalnog upravljanja ima svoj pandan na međunarodnom nivou. Znači ako parlamenti žele utjecati na eh, poredak na eh, međunarodnom nivou moraju sudjelovati u radu međunarodnih organizacija i moraju sudjelovati u tim pregovorima, odnosno utjecati na njih. Evo reći ću vam što mi radimo u Europskom parlamentu što se tiče tog sudjelovanja. Znači na samom početku gdje e, utječemo na e, formuliranje trgovinske politike Europske unije. Znači kada god se e, razmišlja o počinju pregovora o novom trgovinskom sporazumu, mi uvijek trebamo, tražimo prvo izvješće ovog parlamenta i onda komisija se obraća parlamentu sa nacrtom mandata za pregovore. Imamo dva izvješća i kada počnu pregovori što se tiče ovog transatlantskog trgovinskog e, sporazuma, mi smo odlučili da osnažimo svoju uključenost u to i e, zaključili smo da trebamo od komisije tražiti da se održe dva sastanka, jedan prije svake runde pregovora i drugi nakon svake runde, tako da mi znamo što komisija namjerava reći za pregovaračkim stolom i da nakon runde pregovora e, znamo što je bio ishod. Na kraju ima jako puno radionica, debata sa komisijom, e, povjerenik se obraća parlamentu, znači svaki korak u procesu pregovora u kojem sudjeluje Europska unija je pod punim nadzorom ovog parlamenta. I zato inzistiram i naglašavam ono što je rekao gospodin Jonsa danas ujutro. Znači, ako zaista želimo utjecati na proces globalizacije, moramo početi kod svoje kuće, moramo obaviti svoj posao u našem unutarnjem, unutarnjem postupanju sa izvršnom vlasti. Tako mi postupamo sa komisijom. I bilo bi jako dobro da nacionalni parlamenti to e, mogu učiniti na nacionalnom nivou, e, naravno ne na e, trgovini, zato što trgovina je nešto što je sada u nadležnosti Europske unije. O tome se više ne odlučuje na nacionalnom nivou što se tiče tih parlamentarnih tijela, e, mi imamo svoju ulogu jer mi moramo sudjelovati u međunarodnim e, međuparlamentarnim tijelima koje naravno sačinjavaju zastupnici bilo u Europskom parlamentu, bilo u nacionalnim parlamentima. Ne smije nas se pobrkati sa međunarodnim ili transnacionalnim parlamentima, oni su sasvim jedna druga stvar, oni su parlamenti druge vrste. Mi, baš kao i vi, sudjelujemo u Eh, tom procesu parlamentarne globalizacije i naravno što se tiče eh, sudjelovanja nacionalnih eh, vlada u radu Europske unije, to se radi na drugi način. Imamo tri tijela, Međuparlamentarna unija i udruge, to je IPU, to je najstarija takva međuparlamentarna unija ili udruga, ali imamo i druge regionalne takve unije ili udruge udruženja. Neka su zasnivana na e, jezičnom kriteriju, recimo frankofona, među e, parlamentarna e, udruga ili neke drugi interesi. A onda imamo i neke druge međunarodne sporazume koji omogućuju takvim e, tijelima da nadziru rad e, nad nacionalnih tijela. I imamo još i tijela koja e, su među parlamentarna tijela u kojima sjede ljudi iz zemalja koje su potpisnice nekih sporazuma. Imamo različite forume, imamo Kari forum na primjer gdje su zemlje iz Karibskog otočja i mi želimo postići e, sporazum sa tom skupinom i od, jedan od noviteta je da ćemo imati jedan međuparlamentarni odbor u kojem će sjediti ljudi iz Europskog parlamenta i zastupnici svih parlamenta na Karijskom otočju koji zemalja koje su potpisale taj sporazum, trgovinski sporazum. Naravno, e, njihova je svrha da prate provedbu tog sporazuma, no to je izuzetan slučaj. Svi drugi e, sporazumi o gospodarskom partnerstvu ne predviđaju uspostavu takvog tijela. E, primjerice imamo sličan sporazum o gospodarskom, gospodarskoj suradnji, odnosno partnerstvu sa zapadnoafričkim zemljama i tamo nemamo E, takav odbor. Komisija je očito odlučila da tu promijeni svoj stav i da za ove pregovore osnuje takvo međuparlamentarno tijelo. Još također imamo međuparlamentarna tijela koja funkcioniraju kao skupštine, kao tijela koja e, vrše vladu u međunarodnim organizacijama. Znači, oni su dio sustava upravljanja u takvim međunarodnim organizacijama. Naravno, i i na, jedan od najbolje poznatih, najutjecajnijih i najstarijih e, takvih organizacija je parlamentarna skupština konferencija, odnosno vijeća Europe. Naravno, sve, svi naši nacionalni parlamenti su dio toga i e, naš parlament tamo ima promatračku ulogu. Na planu trgovine jedan primjer – i nekoliko rečenica ću reći o tome. To je parlamentarna konferencija o pomarakeškom sporazumu od 1994. odnosno e, sporazum o osnivanju svjetske trgovinske organizacije nije predviđao uspostavu nikakvih međuparlamentarnih tijela no unatoč tome sto ima snažne ovlasti formuliranja propisa odnosno pravila koja naravno proizlaze iz nacionalnih e, parlamenta i ovog parlamenta i neovisno o tako utjecajnoj ulozi STO-a, e, VTO-a e, koji utječe na trgovinu svojim pravilima i ima te snažne ovlasti donošenja pravila, oni nemaju parlamentarni aspekt rada i zbog toga parlamenti i IPU su odlučili u veoma ranoj fazi da počnu e, stvarati jednu neslužbenu parlamentarnu dimenziju VTO i to je već spomenuo gospodin Jonsen danas ujutro. E, ta studija je bila veoma uspješna zato što ne samo da se radilo o jednom veoma uspješnom, uspješnoj suradnji između IPO-UA i vto kao posljedica čega svake godine imamo jednu konferenciju i imamo taj zajednički stalni odbor koji se sastaje dva put godišnje ima dva predsjedavajuća, ja sam su predstavljam Europski parlament i imamo predstavnika iz VTO-a koji je drugi su predsjedajući. Mi odlučujemo o čemu će se raspravljati na tim sastancima odbora koji se sazivaju bilo u Briselu, bilo u Ženevi. Prošlog tjedna smo imali sastanak ovdje u Briselu i mogu reći da smo se glavnog tajnika VTO-a pozvali, on se obratio ne samo odboru za međunarodnu trgovinu, nego i upravljačkom odboru za parlamentarnu e, konferenciju. Znači to je bio jedan veoma važan e, moment za tu organizaciju. E, na početku je bilo protivljenja ne samo u zemljama kod zemalja u razvoju, nego i u SAD-u znači ta pomisao da bi tu trebala postojati neka parlamentarna dimenzija VTO zato što to nije u osnivačkim sporazumima i da bi to na neki način utjecalo na diskreciono pravo vlada da odlučuju u pitanjima vezanim za trgovinu. Znači veoma važan uspjeh. Nakon deset godina je postignut, e, znači ne samo da je stvorena jedna stabilna i utjecajna konzultativna e, uloga parlamenta u VTO-u, nego smo mi na taj način postigli da nas VTO prizna. Mi se sastajemo u Ženevi u prostorijama vto znači to bi bilo posve nezamislivo prije deset godina. I to je nešto što, na što što možemo zahvaliti Paskalu Amiju i zaista smo mu zahvalni. E, predsjednik glavne uprave VTO i novi, odnosno novi generalni direktor VTO koji je iz Brazila je također odigrao važnu ulogu. Znači, uspjeli smo riješiti taj problem da formalno nije postojala mogućnost za takav parlamentarni e, odbor i s time smo stvorili model za parlamentarne takve, takva tijela u drugim e, međunarodnim organizacijama kao što su Međunarodna organizacija Lada, Rada, MMF ili UN. Evo samo da zaključim, e, kao prvo bih e, htio reći ako želimo ozbiljno postići e, to da imamo učinak na proces globalizacije moramo početi kod kuće moramo promijeniti tradicionalni način na koji nacionalni parlamenti pristupaju e, međunarodnim odnosima, moramo preuzeti kontrolu i odgovornost za međunarodne pregovore i moramo prije svakog sastanka na vrhu ili pregovora u međunarodnim tijelima pozvati izvršnu vlast da dođe da kaže šta oni namjeravaju napraviti. I e, ovaj Europski parlament e, upravo to čini i to je model kako se to mora učiniti. Drugo, što se tiče uključenosti na globalnoj razini, trebali bismo koristiti ovlasti i mogućnost koju nam pruža utjecaj koji ima ovaj parlament, e, činjenica da ne postoje parlamentarna tijela u cijelom nizu globalnih organizacija, to su UN, e, ILO i tako dalje, ne bi nas trebala spriječiti u našem nastojanju da e, stvorimo parlamentarnu dimenziju u tim globalnim institucijama globalnog upravljanja. Hvala na pozornosti. Mr. President. Uh, uh, let, me start with a few words on the uh, parliamentary dimension. Evo, počet ću ja sa e, nekoliko specifičnih elemenata e, koje smo čuli u e, samom naslovu ove sesije. Govorimo o europskoj vanjskoj politici koja je zapravo nešto čime se bavi kako nacionalni parlament i tako i europski parlament. Naravno, možemo ovdje nešto konstruktivno raditi, odnosno surađivati postoji Europska služba za vanjska djelovanje i mi u potpunosti <clears throat> prihvaćamo da Europski parlament nagleda naš rad. Međutim, postoji jako puno mogućnosti i za zajednički rad i suradnju. Ja bih to nazvao parlamentarnom diplomacijom koja može funkcionirati na nacionalnom i na supranacionalnom nivou. Dakle, u velikom broju slučajeva E, e, parlamenti mogu imati više slobode i odrješenije ruke nego li nacionalne vlade. A o, e, nacionalni parlamenti mogu imati i kontakte sa predstavnicima njihovih e, služba za vanjske poslove, odnosno službe za vanjske djelovanje kad se radi o Europskom parlamentu. <clears throat> Znate da u Europskom parlamentu ima mnogi bivših nacionalnih političara, barem deset bivših predsjednika vlade i deset predsjednika. Prema tome, to su ljudi koji imaju jako puno iskustva. Što je to parlamentarna diplomacija? Evo svježi primjer to je Ukrajina. Svi mi pratimo misije predsjednika Koksa i Krašnjevskog za posredovanje. Ta misija nije, nije završena, iako je tehnički sada u mirovanju. Mi smo dakle iako nismo im nalagali način na koji će raditi, ipak smo tjesno s njima surađivali i to je misija bila zaista e, jako važna. To misli i visoka predstavnica. Mi smo je u potpunosti podržali i podržali smo i rad naše delegacije ovdje na terenu tu parlament može također prenositi značaj, e, mnoga svoja znanja, naročito kod zemalja u tranziciji. U Sjevernoj Africi se stvorio sustav parlamentarne demokracije. Kako Europski parlament, tako i nacionalni parlamenti priskočili su pomoć i pokušali su stvoriti način parlamentarnog nadzora. Primjer koje imamo primjer je iz Tunisa e, gdje imamo zaista primjer uspješne tranzicije. I još jedna stvar koja je vrlo važna, to je uloga koju igraju zastupnici kada e, se radi o vanjskoj e, politici i misijama Naime, sve misije u trećim zemljama nadgledanja izbora su misije kojima je na čelu netko iz Europskog parlamenta. To im daje jako veliku legitimnost. Neću ulaziti u ono o čemu je govorio gospodin Moreira, međutim kada govorimo o susjedstvu, Moram reći da imamo naravno dva tijela koje se bave e, dvijema susjednim područjima EMPA, dakle parlamentarna skupština za e, zemlje sredozemlja i Euronest koji se bavi zemljama istočnog susjedstva. E, tu moramo znati da na području vanjske politike ima veliki broj dionika nacionalni parlamenti, Europski parlament, e, vlade, diplomacija i tako dalje. I osnovna poruka je kako oni mogu dobro surađivati. Osobno, kada sam radio za gospodina Buzeka, koji je predsjedavao Europskim parlamentom, on je ulagao puno u parlamentarnu demokraciju i kada je išao u Kinu ili Sjevernu Afriku, njega su slušali kao e, glas Europe i moram reći i Europskoj uniji. Ljudi ne prave razliku između Europskog parlamenta i Europske komisije. Za njih je to glas Europe. Dakle, važno je da šaljemo iste poruke. Moramo također saslušati što misle naše kolege koji su na terenu u pojedinim izaslanstvima i delegacijama Europske unije. Imamo i novu, e, novi forum koji je naslijedio konferenciju za vanjska pitanja i za obrambena pitanja koje su sada pretočene u međuparlamentarnu konferenciju koja se bavi pitanjima vanjske e, sigurnosne i obrambene politike. Visoka predstavnica zaista se zanima za rad tog tijela i e, znam isto tako da ta konferencija za vanjska i obrambena pitanja nema nikakva prava nadzora. Mi smo jednostavno izloženi tom tijelu i tako je i tako to i treba biti. Moram reći da mi jako puno sudjelujemo u načinu na koji se određuje program rada i <clears throat> dnevni redovi naših sastanaka. Mi <clears throat> pozivamo kolege na koje su odgovarajućim saslanstvima da dolaze sa terena na te sastanke. Mislim da je to dobar forum koji nasljeđuje mjesto što je ostavila prazna zapadno Europska unija koja je prestala postojati prije dvije godine. Mislim da se puno može dobiti dobrim nadzorom, ali isto tako i pomnim praćenjem ključnih tematika na području vanjske politike. Last least before we are starting Uh, uh, prije nego što sada počnemo uh, sa raspravom, da ću najprije riječ Janu Potosu. Hvala lijepa. Međunarodne organizacije i mehanizmi globalnog upravljanja zaista izravno utječu na živote građana, bez obzira gdje se nalazili i iz toga oni pozivaju na e, e, se pozivaju na organizacije građana. Ali pojedine organizacije i forumi ponekad e, funkcioniraju kao klubovi onih koji izvršavaju, imaju izvršnu vlast i e, koji nekako u tome sami uživaju. E, multilateralizam postoji i upisan je u članak 21. temeljnog ugovora Europske unije, no moramo vidjeti je to samo lijepa riječ ili je to zaista forum gdje se sastaju zaista moćne zemlje, one koje imaju pravo veta ili barem značajan utjecaj na međunarodnim forumima. Parlamentarna dimenzija tih organizacija je vrlo e, skromna. U nekima od njih trebaju se uspostaviti parlamentarne skupštine i, tu, i nekima od njih je situacija vrlo dobra, učinkovite su primjera radi Vijeće Europe i tako dalje. Međutim, svaka od tih e, parlamentarnih skupština ima svoje e, nadležnosti, one nisu iste. I u aneksu e, naših materijala bilo bi dobro da stavimo što točno rade poneka parlamentarna skupština. Postoji interparlamentarna unija koja je jedinstvena e, i tu se uspostavlja mreža e, parlamenta i međunarodna dimenzija parlamentarizma. Čuli smo što je o svemu tome rekao njezin predsjednik jutros. Međutim, to tijelo nije dio međunarodne organizacije. Ne kažem da treba biti tako. Međutim, o tome se može razmisliti. <clears throat> Zato što znamo da ne postoje stvarne međuvladine organizacije na svjetskom nivou koje imaju parlamentarnu dimenziju. Ujedinjeni narodi, ako surađuje s međunarodnom s interparlamentarnom unijom, nije e, na odgovarajući način povezan, nije parlamentarno tijelo. Postoji ideja da se stvori parlamentarna skupština Ujedinjenih naroda. Međutim, ta ideja naišla je na u najblažem slučaju blagi, mlaki prijem, a <clears throat> mnogi su se tome i usprotivili. Forumi protiv G8 i G20 imaju u današnje vrijeme neku vrstu parlamentarne dimenzije jer se održavaju konferencije predsjednika parlamenta Međutim, kada se radi o tome eh, da se donose odluke, njih i danje donose šefovi država i vlada bez utjecaja tih parlamentarnih skupština. Iako nemaju toliko razvijenu interparlamentarnu dimenziju, mm, odnosno upravo zato što je nemaju mm, međunarodne organizacije, nemaju zbog toga izravnu veđu s građanima. Što možemo o tome reći vezano za Europsku uniju, jer smo evo ovdje u srcu Europe. Lisabonski ugovor je dao mnoge ovlasti parlamentima, Europski parlament sada ima veće ovlasti, na primjer kada se radi o zajedničkoj trgovinskoj politici. A vidimo da ima sve veći broj međuparlamentarnih korporacija koje postoje. To je zanimljivo, znamo za Kozak, dakle konferenciju između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, pa e, možemo reći konferenciju o ekonomskoj i financijskom upravljanju e, koja se uspostavila e, ugovorom o pakta o stabilnosti vezan za ekonomsku i monetarnu uniju. A <clears throat> organiziraju se i mnoge i tematski sastanci između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, a tu je i pitanje subsidijarnosti. Kako iskustva imamo iz ovih mehanizama koje interparlamentarnih konferencija? E, možemo e, izvući i kako možemo to primijeniti na međunarodnu dimenziju. Ovakve interparlamentarne konferencije nisu zapravo tradicionalno vezane za način rada parlamenta. Međutim, u njima dakle sudjeluju demokratske ustanove koje na taj način izvršavaju mnoge demokratske funkcije, primjerice razmjena informacija, dijeljenje najboljih praksi, njihova razmjena, uspostavljanje veza i mreža. Nekada je e, postojala parlamentarna skupština zapadne Europske unije, imamo parlamentarnu skupštinu NATO saveza, postoji Kozak i e, druge slične e, i druga slična tijela. Nacionalni parlamenti na njima mogu dati podatke iz pojedinih država i možda mogu dati i širi pogled na određeno pitanje bolje nego li izvršna vlast. Inače, takva tijela bi morala davati i e, veću dozu, dakle jednu veću demokratsku dimenziju na onim područjima koje vlade, e, kojima vlade dominiraju. Postoji još jedna stvar koju je zanimljivo konstatirati s političkog i filozofskog stanovišta, a to je da parlamentarni mehanizmi predstavljaju određenu vrstu tijela na kojem se mogu izraziti alternativna mišljenja. Dakle, mišljenja koja su drugačije od onih koje su uspostavile e, međunarodne organizacije. Što sada e, možemo reći iz iskustava različitih međunarodnih organizacija? Prva stvar koju možemo naučiti je sljedeća. U ovoj dvorani možete vidjeti primjerke e, briefinga koji je načinjen za e, pod odbor za ljudska prava Europskog parlamenta koji se bavi politikama vezanima za ljudska prava Europske unije. Da, moram reći da su se nedavno održale e, mnoge interparlamentarne konferencije. A ima puno takvih interparlamentarnih konferencija koje se pojavljuju što može dovesti do toga da e, se zapravo ta vrsta stvari pomalo i e, zaguši jer ih e, ima jako puno. Naime, djelomično se preklapaju, ne mogu svi otići na sastanke svih tih tijela, a cijela se stvar može i dosta razvodniti jer nekako ih ima previše i može doći do zamora sa međunarodnim parlamentarnim konferencijama. 31. siječnja na sastanku odbora AFKO se kaže da se odnos između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta moraju organizirati na odgovarajući način kako bi se izbjegla preklapanja te dala veća demokratska legitimnost procesu europskih integracija. Kraj citata. Želim dakle zaključiti tako da ako govorimo o organiziranju interparlamentarnih konferencije izvan Europske unije, da prvo što možemo konstatirati je da one ne smiju biti previše fragmentirane, dakle previše e, specijalizirane, što se možda neće svidjeti građanima, neće možda imati e, dobar utjecaj u odnosu na rad e, zastupnika. Moramo imati samo određen konačan broj takvih sastanaka kako između ostaloga to ne bi bio preveliki e, e, fizički, financijski i drugačiji napor za same zastupnike koji ne mogu odlaziti na sve njih. Trebalo bi također pripaziti da se ne organiziraju na preopćenite teme, primjerice klimatske promjene, već da e, tema bude e, specifična kako bi zastupnici imali zaista mogućnost da nešto kažu e, na temu koja ide na dobrobit građana. Morali bismo se nadahnuti primjerom interparlamentarnih konferencija u Europskoj uniji na one koje su najbolje da se to primjeni mutatis mutandis na svjetskoj razini. Međutim, uvijek u ograničenom broju kako bi predstavnici Europske unije igrali pravu demokratsku ulogu, ona koja zaista treba biti njihova i tako pridonijeli globalnoj upravljanju. Hvala vama. Dobro, sad možemo započeti raspravu. Imam tri govornika koje su javili. Molim vas da mi javite ukoliko još netko želi sudjelovati u raspravi. Prvi govornik je gospodin Mark Enschel iz Luksemburga. Ah, hvala predsjedniče što ste mi dali riječ. Ja sam predsjednik odbora za e, vanjske poslove u Luksemburgu. Mi smo malobrojni, ima nas samo 16 u tom odboru i 60, dakle i podsjećam svoje kolege, svojih 59 kolega, da imamo ne samo nacionalnu dimenziju, već i europsku dimenziju, s obzirom e, da smo i zastupnici Europskog parlamenta i isto tako tu postoji i globalna dimenzija ovog našeg rada. I važno je da e, uvijek podsjetimo kolege da smo mi također sastavni dio Brisela. Ne možemo uvijek govoriti da je Brisel daleko od nas, već smo mi sastavni dio toga svega. Eto, to je ova uvodna napomena koju sam htio e, iznijeti, jer neki kolege smatraju da kad se raspravlja na odborima pitanje subsidijarnosti te kad se glasuje o direktivama kažu o pobogu ja nikad nisam čuo za ovo ali da trebamo podsjetiti kolege na to da su i oni sastavni dio Europe i druga stvar koju želim reći odnosi se na ono što je gospodin Vaučer rekao ukoliko sam ga dobro razumio on je rekao da postoje neki međunarodni interparlamentarni forumi koji imaju ulogu think tankova i evo ja se upravo vraćam s dvodnevnog odbora e, u NATO-voj e, skupštini, tamo sam jako aktivan i tamo e, jako dobro funkcionira e, glavno tajništvo i ja smatram da je to neka vrsta think tanka jer kad tamo odem to mi daje mogućnost da kao zastupnik nacionalnog parlamenta, tamo stupim u kontakt sa civilnim društvom, nevladnim organizacijama, sa sveučilišnim ljudima iz sveučilišta i jako je važno izaći iz e, svog, e, dakle skupiti nevladin sektor, akademske, akademski sektor i e, parlamentarce i kad postanete iskusni u svom radu, onda se od vas traži da predstavljate svoj parlament i uvijek treba paziti da se na različitim forumima ne susrećemo uvijek s istim kolegama i treba prepustiti e, mlađim kolegama da putuju, da stječu iskustvo, to je jako važno i to moram primjenjivati na samoga sebe, trudim se koliko god mogu i mislim da je važno da svi kolege stjeknu taj dojam o značaju europske i globalne dimenzije u našem svakodnevnom radu e, u ulozi nacionalnih e, e, zastupnika nacionalnih parlamenta. Najljepša hvala. Hvala, hvala vam na ovom zadnjem osvrtu koji se tiče svih nas. I mi smo ti koji pokušavamo napraviti istu stvar unutar Europskog parlamenta između ostalog i sa drugim eh, parlamentarnim odborima. Mi smo ti koji pokušavamo održati kontakte te organizirati susrete. Što se tiče e, sastanaka Kosaka, konferencije odbora za evropske poslove, možemo reći da se e, u njihovom e, okviru susreću odbori za vanjska i evropska pitanja i ovdje moramo spomenuti i parlamentarnu odgovornost kao su zakonodavca koju ima u odnosu sa odborom za proračun, za pravna pitanja i gospodarska pitanja. I također e, u odabiru predstavnika potrebno je uzeti u obzir sve parlamentarne odbore, dakle ne samo one koji se tiču vanjske politike, nego i svih ostalih. Nekima se to ne sviđa no očito je da onaj tko ima možda nekakav mandat u inozemstvu, to ovisi o jezicima koje govori. Ali istina je da moramo ostvariti suradnju sa odborom za vanjska pitanja, ali ne samo sa njima. Dakle, hvala vam na tom naputku i sada pože, ću dobrodošlicu kolegici Ani Gomez, koja sada ima riječ. Izvolite. Hvala. Ja se slažem s onim što je profesor e, rekao kad je rekao da e, da se parlamentarna konferencija iscrpljuje. Da, činim se da ima dosta proliferacije tih parlamentarnih foruma. To je sigurno dobro za parlamentarni turizam, ali evo mi u Europskom parlamentu smo u stalnom kontaktu sa civilnim društvom, dovodimo think tankove, E, saslušavamo ih tako dalje. I s tim u vezi želim reći da e, se e, ova konferencija odnosi o dakle kako ne govoriti na ovoj konferenciji o sjedištu Europske unije u vijeću sigurnosti? To je ključno pitanje za globalno upravljanje, što je tema ove konferencije. I to je, od, to je jako važno ukoliko nećemo razgovarati o tome mi, pa tko će? Naše vlade sigurno neće. To je naš posao, nas zastupnika. E, sad kad sam to već rekla, vjerujem da nam treba viša, veća artikuliranost unutar Europske unije između parlamenta, između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. To je sigurno, dakle, raditi, e, raditi na raznim odborima zajedno. Ja vidim koliko je to važno i evo ova konferencija nas e, redovito e, okuplja. Na primjer, mi smo kolegama iz nacionalnih parlamenta to, e, mi smo im rekli, dakle, da tražili smo da vijeće revidira misije CSDP-a. Dakle, to je jako važno jer trenutni sustav za vojne misije je ne samo nepravičan, već neučinkovit Naime, mi hoćemo e, stvoriti snage e, koje će ići u Srednjoafričku republiku, ali ne uspjevamo, ali to je prvenstveno zato što sustav financiranja je takav da spriječava kretanje umjesto da ga olakšava. A kada se radi o većoj e, suradnji artikulaciji e, između nas i nacionalnih parlamenta po svim pitanjima zajedničke sigurnosne i vanjske politike. Pa e, glede e, Europske službe za vanjsko djelovanje, tu imamo kontakte, ali treba to bolje biti artikulirano, jer bolje artikulirano prema vijeću razvoj, trgovina, energetika, humanitarna politika, sve politike susjedstva ili druge. Sve to treba biti bolje artikulirano. I, ali to nedostaje. Evo ima nekoliko pozitivnih primjera gdje smo mi htjeli dati svoj doprinos, kao što su Tunis, Ukrajina, ali postoje neki jako negativni primjeri gdje su katastrofalni rezultati bili. Sirija, Libija, na primjer. Libija e, će, će nas proganjati, a jasno je da nema nikakve koordinacije. E, vanjska služba ne radi na tome. E, naše države članice u potpunosti odbijaju koordinirati svoj rad, dakle usprkos jako pozitivnom stavu e, Libijaca Situacija je katastrofalna i postaće sve gora i gora, a mi smo za to odgovorni. Merci. Uh, Mr. Carlos. Hvala, gospodin Carlos Kostanevis. Hvala, predsjedniče. Veliko zadovoljstvo sudjelovati na sastanku koji predsjedate Želim zahvaliti svim e, govornicima na rečenom. To je nadahnjuće sve bilo. I htjela sam, htio sam s vama podijeliti svoje zadovoljstvo. Veliko je zadovoljstvo biti ovdje. Ovo je bila dvorana za sastanke za moj klub zastupnika. Dakle, donekle se vraćam izvorima. No, kad je riječ o ovom sastanku. Ja se slažem sa onom idejom prema kojem će ovo biti koristan sastanak, jer stavlja u svoj kontekst e, naše glavne teme naše zabrinutosti, dakle potrebu da sve više sudjeluje na u parlamentarnim sastancima ili e, međunarodnim sastancima i postoji nedostatak koordiniranja naših, našeg rada, nas, e, zastupnika Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Ja podržavam ovaj parlament, smatram da to predstavlja mogućnost e, dodatne demokratizacije, funkcioniranja jednih i drugih, dakle europskog i nacionalnih parlamenta i mislim da konkretno što se Portugala tiče, to je to u potpunosti točno. mi imamo privilegirane odnose No, kad je riječ o prioritetima, kad sjetim posla u svojoj zemlji i u Europskom parlamentu, pa moram reći da bi prvi prioritet morao biti praćenje rada naših parlamenta u sastavu tih međunarodnih e, organizacija. Dakle, Naše vlade trebaju sudjelovati u različitim sazivima vijeća. Mislim da postoji jedan veliki deficit s tim u vezi. Imamo još dug put pred nama i volim reći da bi trebalo da vlade, koje god vlade bile, da ih se više nadzire, da ih njihovi parlamenti bolje nadziru na gledanje određenih e, tema. Osobito kada je riječ o e, radu na europskim pitanjima i na vanjskoj politici. No, svi mi zamišljamo neke ideale. Ja bih htio da bude jako važno koordinirati naš međusobni rad, rad Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Nastojimo iznaći najbolja rješenja, e, množe se ovakvi susreti ti da, to je dobro, no mi još nismo našli pravo rješenje. Kada je riječ o ovome o čemu danas raspravljamo, možda bismo se mogli e, okladiti. E, kad bi, na primjer, Europski parlament nacionalnim parlamentima dao mandat Na primjer, kad bi europski zastupnici se zadužili za neke stvari na međunarodnoj sceni, onda bi nam to pomoglo. Mogli bismo unaprijed znati koji bi bio stav Europskog parlamenta na nacionalnoj razini i tako bismo mogli znati da li ćemo slijediti tu liniju ili ne. Evo, ja iznosim jedan e, prijedlog, znam da nije dovoljno ambiciozan, ali velika putovanja počinju, počinju sa malim koracima. Ne želim puno o ovome dalje e, govoriti. Htio sam, htio sam isto tako reći svoje mišljenje o vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Kao što rekla na Gome, što je važna stvar. E, u Ujedinjenim narodima trebalo, trebali bismo imati sjedište za jedinu Europsku uniju. No, mislim da bi trebalo isto tako imati na umu izravne izbore zastupnika e, u Uniji. To bi možda bila važna etapa, no možda bi nam trebala jedna e, jedan saziv Europskog parlamenta koji bi bio izravno biran, no to je samo početak. E, Hvala. Sada ćemo nastaviti dalje sa gospodinem Kartelijem Kretjuve. Hvala predsjedniče. Dragi kolege, možemo reći da sam e, ja e, demokrat po pitanju e, ideologije i ja smatram da ne postoje savršena rješenja Također, e, građanin neće rado prihvatiti neke ružne odluke, iako su one bile predstavljene u parlamentu. Dakle, krenut ćemo od te tvrdnje. Dakle, mi smo ti koji bismo trebali biti jako oprezni kada je riječ o tome da moramo nešto stvoriti. Moramo stvoriti demokratski okvir u okviru kojeg će neka nedemokratska tijela morati postati odgovorna za svoja dijela. Dakle, prvo smo govorili o kontroli, da budemo jasni a odgovornost danas je jako važna, no činjenica je da ne smijemo e, zapravo donositi zaključke post factum, nego je riječ o tome da legitimitet nije samo problem e, shvaćanja ili e, preuzimanja odgovornosti za ono što će se kasnije ostvariti. Ne, legitimitet je još nešto i više. Legitimitet znači odrediti ciljeve i svi mi moramo biti svjesni da možemo primijeniti maksimalnu odgovornost za ostvarenje, na primjer, pogrešnih politika. Zašto? Zato što je možda cilj pogrešan. Ovdje mislim eh, o europskoj politici štednje. Istina je da se neke mjere nisu svidjele građanima zato što nisu prošle kroz nacionalne parlamente i to upravo zato što je bila riječ o pogrešnim mjerama. Dakle, zašto mi zapravo donosimo odluke o nekim mjerama koje nemaju legitimitet? Ja smatram da je naša osnovna funkcija ta da odaberemo glavni cilj upravo za društvo u kojem živimo. Ako mi to ne učinimo na takav način, e, jasno je da ćemo doživjeti propast. Zašto? Zašto? Zato što su naši građani isključeni iz određenih odluka koje se donose i na europskoj, ali i na globalnoj razini. Ja jako mnogo čitam o ovoj e, raspravi u kojoj se govori da moramo donositi odluke i da moramo biti transparentni u tom postupku, da moramo davati informacije koje nam omogućavaju da raspravljamo o tim pitanjima i možemo reći da se nalazimo e, u okviru nekog foruma koji se nalazi između e, sveučilišta i eventualno agencije koja mora provesti odluke koje donosi netko drugi. Dakle, mi moramo donositi odluke sami za sebe. I naravno da je važno da onaj ko preuzima i donosi odluke na parlamentarnoj razini, da mora imati ovlasti koje imaju smisla, jer u protivnom nećemo uopće moći govoriti o našim građanima. Što se zapravo dogodilo? Onaj problem koji smo imali s europskim semestrom. Zašto je došlo do toga? Dakle, s jedne strane, mi smo pokušali ostvariti e, e, i realizirati naš e, taj sustav odlučivanja, donošenja odluka po pitanju proračuna. Ali, ako smo na razini europskog semestra, postigli sljedeće, a to je da nacionalne vlade moraju primijeniti one odluke koje se donose negdje drugdje, koje im se nameću od neke druge strane. Dakle, mi u tom smislu više ne možemo preuzeti odgovornost. Mi provodimo vlast, ali vlast nemamo. Dakle, moramo ovdje stati. Eto. Mogu li zatražiti e, govornike e, od naših ovdje za stolom ko želi odgovoriti na ova pitanja koja su postavljena? Znači imam nekoliko riječi da se nadovežem na ono što sam rekao u svojoj prezentaciji. Znači, naš današnja tema nije suradnja parlamenta unutar Europe. Bavimo se našim sudjelovanjem, dakle sudjelovanjem od parlamenta i nacionalnih parlamenta izvan granica Europske unije. Znači u globaliziranom svijetu Mislim da neke od primjedbi koje smo čuli danas ujutro i danas poslijepodne e, su stoga e, promašile tu temu. No, da se vratim na ono o čemu bismo trebali razgovarati, imam dvije stvari koje želim dodati. Na nekim područjima gdje Unija ima nadležnost, primjerice zajednička politika sigurnosti i obrane, mi nismo e, članovi organizacija, međunarodnih organizacija koje se bave zajedničkom obrambenom politikom, to su OSS, NATO, UN i Vijeće Europe. Mi nismo članovi tih organizacija, to jest Europska unija nije. To znači da samo zemlje članice su članovi tih organizacija i naravno po našim osnivačkim ugovorima zemlje članice moraju biti obvezane, obavezane su e, stavovima politike Europske unije. Znači u svom članstvu tim organizacijama oni moraju poštivati zajedničke stavove Europske unije. No e, što se tiče međuparlamentarnih organizacija nacionalni parlamenti će biti ti, a ne Europska unija, zato što Europska unija nije članica tih e, organizacija. Znači oni će se zalagati za utjecaj parlamenta u tom aspektu globalizacije. No postoje druge e, međunarodne organizacije gdje Europska unija je ili član e, kao i zemlje članice, kao što je primjerice VTO. Ne znam zašto su zemlje članice i dalje članice VTO-a kada je ta politika isključivo u nadležnosti Europske unije. Pitam se zašto su i dalje članice. Mm, primjerice, Organizacija za hranu i poljoprivredu, FAO, e, zatim protokol iz Kiota i cijeli niz organizacija gdje primjerice, primjerice povelja za energiju. Imam cijeli popis da, nema potrebe da pročitam cijeli taj popis. U tom slučaju, znači i Europski parlamenti, i nacionalni parlamenti mogu e, biti članovi međuparlamentarnih tijela koje se postoje ili će se osnovati u organizacijama. A imamo i one slučajeve gdje je samo Europska unija članica tih e, organizacija. Primjerice, to je Svjetska carinska unija, gdje je samo unija članica a to isto bi trebalo vrijediti i za VTO, ali eto nije. U tom slučaju samo Europski parlament e, može sudjelovati u međuparlamentarnoj e, participaciji na toj razini. Znači imamo probleme. Kada su i nacionalni i Europski parlament e, mogu sudjelovati u tome, zbog toga što su i Europska unija i zemlje članice potpisnice takvih ugovora. Znači kada i jedni i drugi možemo razvijati ulogu parlamenta u globalizaciji i u vladavini, trebali bismo se ujediniti, trebali bismo smisliti neki program koji će nam omogućiti da bolje i učinkovitije sudjelujemo u radu tih forma. A tamo gdje su samo zemlje članice, članice zato što Europska unija nije članica takvih ugovora, onda naravno na parlamentima zemalja članica da e, rade na koordinaciji na nekoj vrsti e, uspostave veze između e, njihovog parlamenta i tih organizacija. Europska unija to ne može učiniti, Evropski parlament ne može to učiniti zbog toga što nije član tih organizacija, a uglavnom imamo puno posla. Ne samo da odlučimo na koji način ćemo sudjelovati, na koji način ćemo osnažiti parlamentarnu dimenziju tih međunarodnih organizacija, nego kako ćemo mi koordinirati naš rad, znači Europski parlament i nacionalni parlamenti u onim slučajevima u kojima i jedni i drugi možemo sudjelovati u tom procesu upravljanja globalizacijom. Znači, kod VTO imamo takvu situaciju, to su zemlje članice članice VTO zajedno sa Europskom unijom i u takvim situacijama jako dobro funkcionira. To sve funkcionira. Znači, e, u svim odborima se radi, radi se i na skupštini, generalnoj skupštini VTO-a i e, supredsjedatelj odbora je jedan šveđanin, znači također europejac u ovom momentu i oba su predsjedatelja upravljačkog odbora za skupštinu VTO su građani Europske unije, parlamentarci Europske unije. Ja sam zastupnik u Europskom parlamentu, a moj kolega iz Švedske je zastupnik u Švedskom parlamentu. Znači, mi možemo utjecati na to kako će se to raditi. I moramo uzeti taj uzor, kao svoj uzor UPI, to IPU, i raditi na tome da se ne fragmentiraju naši napori. Imamo opasnost da postoji previše takvih organizacija, prevelika fragmentacija, previše sastanaka i opasnost je da se pretvorimo u neke putujuće parlamentarce, a mislim da to nije dobro jer će to biti loše u očima građana. Moramo biti svjesni toga. Bojim se da sam pogrešno shvatila temu. Kako sam ja shvatila, mislila sam da trebamo govoriti o nacionalnim parlamentima koji preuzimaju aktivniju ulogu u europskom procesu i u procesu globalizacije. Ja sam tako shvatila. E, čini mi se da je sada ovo postalo jako tehnički tehnička diskusija. Htjela bih da se vratimo na ono što po mom mišljenju je veoma važno u ovom času. Dragi kolege, po mom mišljenju ono što je veoma važno je politička poruka koju želimo prenijeti našem narodu. Politička poruka nije da li previše putujemo, da li imamo previše tijela, da li se sastajemo u Tokiju ili u Briselu hoćemo li o ovome raspravljati na, u Europskom parlamentu ili pred nekom drugom parlamentarnom skupštinom, to nije naša tema. I siguran sam da nitko u našim zemljama primjerice ko sjedi u nekom kafiću mi u grčkoj raspravljamo o politici u kafićima ne e, govori o tome e, je li za njegov zastupnik u parlamentu aktivan u ovoj ili u onoj skupštini parlamentarnoj ono što on želi znati je da li političke odluke koje se donose, a koje utječu na, njegovu budućnost, su, koje su dakle povezane s njime i na koji način se te odluke donose. zbog toga mislim da nacionalni parlamenti bi mogli odigrati tu puno važniju ulogu. Sigurna sam da Europski parlament e, odlično radi svoj posao. Ja pratim njihov rad, prvo sam bila u vladi, a onda sam bila zastupnica u, grčkom parlamentu i pratim što radite, ali mislim da zaista mora postati neki mehanizam koji će naš proces donošenja odluka približiti našim građanima. Ako nema lokalnih tema, kao što je netko e, rekao s pravom, zato što lokalno je globalno. Lokalne odluke su globalne odluke i obrnuto. Moramo naći način da to sve približimo građanima kako bi naši građani shvatili i bojim se da mi tu govorimo različite, različitim jezikom u različitim nacionalnim parlamentima i u Europskom parlamentu. Da, na neki način je to dakako normalno, ali e, mislim da trebamo direktni kontakt. Mislim da je komisija odgovorna našim e, vladama a parlamenti su odgovorni narodu koji ih je izabrao. Izravnije i bliži su narodu. Dakle, ono što mi trebamo je način na koji se donošenje odluka. Ja nemam neku ideju koju ću vam sada iznijeti, ali mislim da mi ne trebamo veći broj foruma. Ne, mi moramo pronaći način da se na drugi način donose odluke. Dakle, nacionalna politika mora igrati važniju ulogu nego što je to slučaj sada. Znači da e, ti ljudi osjećaju da su uključeni u to donošenje odluka. I to je odgovor koji mi moramo naći i to prije i europskih izbora. Tako da barem neke ideje iznesemo. Zato što tu postoji taj jaz i raste euroskepticizam globalizacija je tu i ljudi osjećaju samo negativne aspekte globalizacije. Znači mi trebamo malo preciznije, bolje određene ideje i nadam se prije ovih izbora da ćemo biti spremniji da neke od tih ideja koje su potrebne iznesemo, ali bojim se, i to je zadnja stvar koju sam eh, htjela reći, bojim se da moramo naći neki zajednički jezik jezik koji će e, biti manje e, pun tehničkog žargona. E, nerado koristimo ovu riječ manje birokratski, manje tehnokratski, više politički jezik ako zaista želimo prenijeti našu poruku ljudima. Hvala. Very, very briefly, three points. I I agree that tri stvari. Slažem se da e, dolazi do povećanja e, tijela tih, e, povećanja broja tih tijela, jer jednom kad ih se osnuje, nitko ih ne želi, svi se boje da, da ih onda ukinu. Europska unija je preuzela mnogo tih tijela isto ali tu se govorilo o koherentnosti. Gospodin Moreira je također o tome govorio. Znači u tijelima koja postoje, Parlamentarci koji dolaze iz nacionalnih parlamenta ili iz Europskog parlamenta bi trebali e, e, se ponašati kao klub zastupnika Europe. Jer to bi nam e, omogućilo da formuliramo i da prenesemo tu zajedničku, tu jedinstvenu poruku Europske unije i u nekim slučajevima da djeluju kao posrednici jer bilo je nekih slučajeva kada je došlo do različitih stavova primjerice parlamentarne skupštine OSS-a i ovog e, parlamenta vezano za neka izborna pitanja i tu upravo europski e, zastupnici u toj e, skupštini, parlamentarnoj skupštini mogu odigrati konstruktivnu ulogu. I što se tiče ovoga što je rekla gospođa Gomeš vezano za to da parlament treba biti smioniji i predlagati neke stvari, slažem se s time, to se dosta često događa na planu sigurnosti i obrane, to je područje kojim se ja bavim. Parlament tu predlaže mnoge stvari koje znamo da nećemo progurati, posebno u zemljama članicama i mi to zaista dosta ozbiljno gledamo na to. I, ali to je druga priča, to je jedan interaktivan proces e, koji je dosta e, pozitivan. Hvala. Ako mogu samo eh, ukazati na jedan problem koji je dosta eh, temeljne prirode koje je gospodin Moreira spomenuo djelomično. Danas govorimo o parlamentima Europske unije u globalnom upravljanju. Najfundamentalniji problem je taj da mehanizmi globalnog upravljanja su još uvijek e, vestfalski, znači zasnivaju se na e, pojmu nacionalne države, suvereniteta nacionalne države, to znači da Europska unija je e, članica samo jednog malog broja međunarodnih organizacija, znači Svjetska trgovinska organizacija, FAO, Kodeks Alimentarius, dakle cijeli niz ugovora, ali u onim najvažnijim međunarodnim organizacijama mi nismo članica. Znači li to da europski parlamenti, nacionalni parlamenti ne bi trebali se tu malo sabrati i nešto učiniti? Ne, mislim da bismo trebali bliski surađivati i da riješimo se tog nasljeđa iz prošlosti. Dakle, Europski parlament i e, nacionalni parlamenti trebaju surađivati u duhu Lisabonskog sporazuma, znači kako bi Europska unija e, bila aktivni e, sudionik u radu tih e, organizacija. Europska unija i eurozona nisu uopće zastupljeni u MMF-u, a to je u nadležnosti, ta, ta tema gospodarstva u nadležnosti Europske unije. I pogledajte deklaracije 13 i 14 Lisabonskog ugovora gdje se crno na bijelo kaže da zemlje članice smatraju da to ne utječe na njihovo članstvo u vijeću sigurnosti. Dakle, to je to što se tiče vijeća sigurnosti. Mi uopće ne poštujemo vlastiti ugovor, osnivački ugovor. Međutim, ako želimo zaštititi i promicati europske vrijednosti, znači te političke opcije ono što je već u ovom Europskom parlamentu potvrđeno i u nacionalnim parlamentima zakonskim propisima. Ako želite zaštititi i promicati tu pravnu stečevinu, trebate europski glas, europsku zastupljenost u ILO-u, u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji a tužna stvarnost je da u ovom momentu Europska unija je samo promatrač i tamo skromno sjedi i e, u društvu sa nevladinim organizacijama. Mislim da se to treba promijeniti i zastupnici u parlamentu trebaju znati da mi tu smo gubitnici, da mi nemamo priliku da dignemo svoj glas i da na taj način, na učinkovit način e, promičemo i štitimo svoje vrijednosti. Hvala. Da, to je najbolji mogući kraj. Ja mislim da smo dotakli jako mnogo važnih tema u ovoj sesiji, a sada dajem riječ potpredsjedniku Martinesu. E, hvala vam svima što ste sudjelovali.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 Drage kolegice, dragi kolege. Započet ćemo sa zadnjim dijelom ovog popodnevnog dijela konferencije. Moram vam reći da, eto, slušajući govore koje ste imali do sada, vrlo je teško oduprijeti se e, zapravo težnji da prokomentiram e, sve ono o čemu ste govorili, Pokušat ću se suzdržati do kraja ovog sastanka zato što imamo e, jasno određen program i dnevni red i htio bih ga poštovati. Dakle, u ovom zadnjem dijelu e, bismo možda trebali e, saznati nešto više o svim inicijativama, organizacijama, mrežama koje postoje i koje možda danas svi ovdje ne poznajemo. Čak ih ne poznaju niti oni koji možda su imali priliku vidjeti kako funkcioniraju sve te strukture i inicijative koje nastaju iz našeg civilnog društva koje je, kao što svi znamo, zainteresirano za pronalaženje formule za veće sudjelovanje u procesu donošenja odluka. E, to je ono što je naše pravo e, ako želimo poštivati pravnu državu koja funkcionira već nekoliko desetljeća. Danas imamo zaista istaknute govornike na prvom mjestu. Tu je moja draga prijateljica Silvana Kohmerina koja je članica, odnosno zastupnica u Europskom parlamentu već e, toliko godina i bila je i potpredsjednica, te također i ja sam imao to zadovoljstvo da sam s njom obavljao poslove vezane uz predsjedništvo parlamenta. Osim toga, ona je jedna od e, osnivačica inicijative koja je iznimno zanimljiva, a to je globalni e, forum žena u parlamentima. Ja to mogu reći s velikim zadovoljstvom zato što ja sam e, usmjerio zapravo sve svoje dojmove i oduševljenje po tom pitanju kako bi zapravo Europski parlament podržao taj forum i njegovo osnivanje koje je bilo popraćeno od strane 500 e, članova unutar Europskog parlamenta i to u prošlom studenom. I e, Silvana e, će nam sigurno reći mnoge zanimljive stvari i uvijek je govorila stvari koje smo svi voljeli slušati. S nama je također gospodin Arnaud Leroy koji je član nacionalne skupštine Francuske možemo reći da je na neki način moj e, sunarodnjak zato što ispada da je on e, zastupnik, e, francuski zastupnik, a znamo da su i mnogi francuski, španjolski i portugalski zastupnici bili uključeni u njihove izborne kampanje. Osim toga je također i potpredsjednik jednog foruma Globe Europe, znači Globe Europa i također organizacije globalnih e, zakonodavaca. Ta organizacija se bavi pitanjima zaštite okoliša te također održivog razvoja. S nama je također i gospodin Alain Destež koji je član Briselskog e, parlamenta te je bivši predsjednik eh, jedne organizacije koja je poznata među svima nama i koja također, eh, koliko sam ja bar shvatio, je i dalje aktivan u toj organizaciji parlamentarci za globalno djelovanje, te je također i zastupnik Evropskog parlamenta s nama, Joe Leinen, koji ima jako dugački životopis, bio je predsjednik različitih odbora koji su temeljni za funkcioniranje, za život zapravo Europskog parlamenta i na neki način eh, on je također i potpredsjednik kampanje za osnivanje parlamentarne skupštine Ujedinjenih naroda. Sada ću svakoga od njih pozvati da predstavi svoja izlaganja i svoje mreže, te da nam objasne što je točno to čime se bave. I pozvao bih da to učine što, krije, e, što kraće, zato što moramo skratiti ovaj prostor i moramo napustiti ovu dvoranu i činjenica je da u 5.15 neki od nas moraju otići i zato vas molim da malo skratite vaše izlaganja kako bismo e, izašli u susret onima koji moraju otići otići. Silvana, imaš sada riječ, izvoli. Hvala Miguel, <clears throat> hvala što ste nas tako ljubazno pozvali da sudjelujemo u ovom panelu. E, ja ću vam govoriti nešto o ženama na globalnom e, parlamentarnom forumu. Mihael Angel je to spomenuo ukratko. Hvala vam što ste taj forum podržali zaista od samog početka. I <clears throat> mi e, vi ste također sudjelovali na početnoj osnivačkoj konferenciji ovdje u Europskom parlamentu žena u parlamentu ima zapravo vrlo malo. One e, predstavljaju svega 20% zastupnika, što je naravno veliki kontrast s brojem stanovnika koju zastupnici predstavljaju, jer je većina stanovnika na svijetu su žene. Dakle, Treba na tom forumu razgovarati o različitim temama vezanim za politiku koje nisu isključivo pitanja vezana za <clears throat> tradicionalne teme e, koje se zasnivaju na spolovima. Mislim e, da bi na ovakvom forumu, kada smo ga počeli, trebalo vidjeti da li među ženama zastupnicima, dakle među zastupnicama postoji interes za to. U studenom prošle godine za vrijeme prvog sastanka bilo je nevjerojatno, kao što je rekao Mihael Angel, e, imali smo 500 različitih sudionika iz 126 zemalja. To je dakle ogroman interes i vidjeli smo puno entuzijazma. Prvoga dana su zastupnici sjedili u okviru nacionalnih delegacija dok su trećega dana svi bili pomješani e, ovisno o interesima, što samo pokazuje u kolikoj mjeri su se mišljenja razmjenjivala i E, zaista je bilo izuzetno da su ljudi tako mogli kontaktirati s kolegama. Zastupnice iz različitih političkih opcija, različitih političkih obitelji su tu bile. neke su izravno izabrane, neke su imenovane, na primjer iz Šura u Saudijskoj Arabiji. Neke su dame po prvi puta izabrane jer je su parlamenti u njihovim zemljama novina, druge pak dolaze iz zemalja s dugom parlamentarnom tradicijom. Sadašnja predsjednica Čilea, koja je nekada bila na čelu Organizacije njenih naroda za žene, koja je jednom rekla da mnogo žena zajedno mogu promijeniti društvo. Dakle, nisu se ovdje bavili samo klasičnim pitanjima vezanim za spolove. Bilo je važno da se okupe žene, ali nismo htjeli isključiti muškarce. Imali smo muškarce koji su <coughs> su E, došli za govornicu. Neki od njih su i danas s nama u ovoj dvorani. Dobro je bilo imati i takvu svjetsku konferenciju, dobro organizirati i regionalne konferencije. Trebamo također naručiti i studije koje su komplementarne i daju dodanu vrijednost na one koje već e, naručuje i među e, Interparlamentarna unija. Dakle, oni pokazuju ženama koje su manjina u parlamentu i trebamo stremiti za tim da jednoga dana zemlje e, žene budu zastupljene 55% u parlamentu. hvala Silvana. I hvala što ste bili tako štedljivi s vremenom. Sada dajem vrijeme gospodinu Leroy koji će nam predstaviti svoju e, globalnu organizaciju. Najprije dopustite da vam zahvalim na pozivu da predstavim e, djelovanje globa i da damo istovremeno u nacionalnoj skupštini prostor u Europskom parlamentu. Dopustite jednu digresiju. Želio bih se vratiti na ovo što je grčka kolegica rekla malo čas. Mislim da je to prava tema E, glede političke poruke koju želimo proslijediti. Znate, Francuska je osvojila jednu rezoluciju nedavno kako bi se promovirao promovirala međuparlamentarna suradnja u okviru ugovora iz Lisabona i ponekad se osjećamo dosta, dosta usamljenim e, u tom radu. Bilo je puno Evo, doživjet ćemo nove izbore europske kroz nekoliko tjedana i mislim da bismo trebali revidirati određene metode suradnje između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Ja sam također zasjedam također u parlamentarnoj e, skupštini u e, nacionalnoj, skupštini Francuske i e, Započeo sam svoju karijeru ovdje, tako da sam dosta vezan za ovu instituciju i postoji razlika u političkom tempu, nacionalni politički tempo, kada mi, na primjer, dobijemo e, prijedloge o nacrtu direktive, tada već dosta kasnimo u, e, za europskim zakonodavnim postupkom, e, možda čak i prekasno. I bilo bi dobro da radimo istovremeno, jednakim ritmom, ritmom inače ćemo izgubiti korak jedni s drugima. Jer e, to, to, to dovodi čitav proces u opasnost. A inače želim biti pozitivan i optimističan. Govorit ću o djelovanju globa. Glob je, tu postoji jedan novi koncept, e, zajedničko dobro, opće dobro i mi, se, mi radimo na zaštiti bioraznolikosti, klime i šuma. Zastupljeni smo u više od stotinu država u visokim i u gornjim i donjim domovima. Često se tu radi o osobnim e, inicijativama, tako je bilo u Francuskoj u lipnju 2012. godine, s ciljem da se e, radi na toj ekološkoj problematici. Također imamo i regionalna predstavništva. Ja sam ovdje u svojstvu potpredsjednika Europske antene. Znam da postoji tako i, i ispostava u Europskom parlamentu. Dakle, nastojimo napraviti platforme razmjene i suradnje. Dakle, to je cilj globa kako bismo mogli surađivati i razmjenjivati te najbolje prakse i da mimo granica Unije dakle, razmjenjujemo ideje. Tako smo e, išli u Kinu e, i sastali smo se s novom ekipom e, na vlasti kako bismo im izložili prioritete globa na svjetskoj razini. Išao sam tamo s Johnom Preskotom. To nam je omogućilo također da podijelimo neka nacionalna iskustva i da se vratimo, da dosnemo na tom eh, na toj emisiji u Kini. Eh, mi se bavimo pitanjem backloadinga, eh, sustava ITS e i bilo je zanimljivo vidjeti što su Kinezi našli kao rješenje i što su, koje su to, koja su to lekcije koje su naučili iz europskih inicijativa i grešaka. Dakle, možemo, eto, uspijevamo razgovarati na, sa zastupnicima diljem svijeta. Želio bih inzistirati na ovom pitanju e, općeg dobra, jer to prevazilazi sukobljavanja stranačka, dogmatska, znate, klima je, da evo, e, 2015. godine Francuska će biti domaćin e, svjetske konferencije o klimatskim promjenama i mislim da je to jako važna stvar. Dakle, svi ovi pregovori koji postoje su čisti međuparlamentarni pregovori i u okviru te e, konferencije o klimatskim promjenama bio sam u Kataru, Kataru 2002 je i tu uviđate da, se, da su tu čiste tehničke, stručne rasprave, nema nikakvih političkih rasprava, e, utjecaja na život naših sugrađana i mislim da mi kao zastupnici imamo odgovornost da iznesemo određene zabrinutosti. Evo sad smo proživjeli mjesec i pol, odnosno dva mjeseca jakih oluja u Europi i ta problematika klimatskih promjena za koju nam je rečeno da će doći kroz tko zna koliko vremena je iminentna i evo ga Dakle, jako je akutna, aktualna tema. Ja sam e, iz Žironde e, gdje smo izgubili 5 do 6 metara plaže e, po noći i sad pomnožite to s brojem noći dva, koje, imamo dva mjeseca, evo ga, ljudi koji su mislili da se ih dine štite od valova, more im je pred kućama odjednom. Dakle, sve to ima veći utjecaj na svakodnevni život naših sugrađana nego što je ikad to ranije bio slučaj, dakle govorimo o klimatskim promjenama. I e, socijalisti su ponekad bili, nisu bili baš skloni time se baviti, ali evo ga, danas vidimo da naši sugrađani traže da im ponudimo neka rješenja i naš rad, e, nas e, zastupnika, jeste da iznesemo te zabrinutosti u vezi s ovakvim temama. I htio sam malo e, razgovarati s vama u ime dakle, ove mlade organizacije koja zove Glob i koja će organizirati jedan parlamentarni forum e, na marginama e, Međunarodne konferencije o klimatskim promjenama 2015. godine i vi ste svi pozvani. To je bio na marginama su sastanka u Riju bio veliki uspjeh, imali smo preko 400 uzlanika. Isto tako namjeravamo da će napraviti i u Parizu 2015. godine, tako da se nadam da ćemo se tamo vidjeti u Parizu. Najviša hvala, Arno. Sada ću predati riječ eh, gospodinu Destešeu, višem predsjedniku svjetske organizacije. Ne, nemojte se brinuti. Ako se ne budete vi držali vremena, ja ću vas na to potaknuti. Dakle, hvala vam na vašem pozivu. Veoma mi je veliko zadovoljstvo što mogu predstaviti organizaciju parlamentarci za globalno djelovanje. Radi se o organizaciji e, u kojoj ima više od tisuću zastupnika koja E, su dakle članice organizacije i uglavnom svoje pitanje ima e, pravne države i ljudskih prava. E, ta organizacija postoji dosta dugo, borili su najprije protiv nuklearne energije i zalagali su se za međunarodni sporazum za boru protiv širenja nuklearnog naoružanja. Danas, međutim, se usmjeravamo mnogim europskim inicijativama, među inima e, europsku inicijativu koja traži moratorij za smrtnu kaznu na, e, i to će se tražiti na e, glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 2014. godine. Ove godine smo pokušali tražiti od nekih zemalja koje još nisu glasali za moratorij, tražit ćemo njih da dođu u New York i da čvrsto izraze poziciju svoje vlade koja će biti pod utjecajem mišljenja vlastitog parlamenta. Jer često neke zemlje na primjer Senegal, kažu da se bore protiv e, e, smrtne kazne, dakle da ulaze u skupinu abolicionista, međutim još nisu nikada to formalno izglasali. <clears throat> Najveći uspjeh e, organizacije poput ove naše, Parliamentarians for Global Action, PGA, jest da su podržali rimski ugovor i podržali su Međunarodni kazneni sud. 122 zemlje su dakle potpisnice rimskog ugovora, a nismo prisutni u 76 tih zemalja. Zašto? Znamo da je e, Međunarodni kazneni sud danas sud kojeg podržava većina zemalja. Međutim, prije 15 ili 20 godina to nije bio slučaj. E, kolega Magaješ iz Portugala je tu i, na primjer, e, s njim smo organizirali sastanak luzofonih zemalja u ono vrijeme je samo Portugal među svim luzofonim zemljama bio potpisao moratorij za smrtnu, kaznu e, i pušten na sastanku bio Brazil. Onda je Brazil to ratificirao tako, a nakon toga bilo je puno lakše e, nagovoriti i druge zemlje Latinske Amerike da potpišu zahtjev za moratorijem na smrtnu kaznu. I e, isto tako u Čile u doba Pinočeja je situacija bila teška, ali onda smo poslali tamo kolege iz susjednih zemalja, iz recimo Paragoja, Uruga i Argentine i onda je uspjelo da i u Čileu se potpiše e, moratorij. U Japanu je stvorena nacionalna skupina koja je na kraju uvjerila japansku vladu da potpiše moratori. A kada je Japan to napravio, onda se proces ratifikacije zaista deblokirao u Aziji. Evo dajem vam ovakve primjere kako bih vam e, ukazao na činjenicu da mi zaista djelujemo praktično i konkretno. Vidjeli smo da je postao čitav niz malih zemalja koje nisu ratificirali. Naprimjer, Komorsko otočje. Dobro, možda e, to nije velika zemlja. Jednostavno, mi smo razgovarali s jednim komorskim zastupnikom i napisali smo mu kako bi zakon trebao izgledati. Onda je on uložio prijedlog zakona u parlamentu i, tako, i onda je zakon prošao i tako smo postupili s velikim brojem malih zemalja i tako smo sada uspjeli da više od polovine zemalja potpisnica Rimskog ugovora se založi za moritorij na smrtnu kaznu. E, isto tako što se tiče e, Međunarodnog kaznenog suda, optužena, podignute su tužbe protiv dva e, šefa države. I <clears throat> sada imamo mnoge prijetnje a e, moramo se boriti da e, recimo Afrika, afričke zemlje ne izađu iz Međunarodnog kaznenog suda. Što mi sada pokušavamo napraviti? Moramo se boriti protiv utjecaja komu mogu imati šefovi država tako što vršimo pritisak zahvaljujući zastupnicima, dakle članovima našeg foruma e, kako bi e, Međunarodni kazneni sud držao važnu ulogu i dalje. Jeste da su mnoge afričke zemlje jaki e, režimi, jaki predsjednički režimi, ali mi ipak putem zastupnika tih zemalja pokušavamo tražiti da oni podrže Međunarodni kazneni sud. Isto tako e, dobili smo e, velik broj ratifikacija prošlog ljeta koje su se odnosile za e, borbu protiv trgovine oružje. Dakle, naša je metoda ratifikacija nakon koji parlament izglasaju zakon. I za kraj još par riječi o Centralnoafričkoj republici. Znate da već nekoliko mjeseci vojne jedinice iz susjednih zemalja e, u početku su kršćani bili žrtve, a sada je situacija upravo obrnuta, sada kršćani ubijaju muslimane. Dakle, u Centralnoafričkoj republici imamo sada e, situaciju ratnih zločina neki čak govore o genocidu. Mi se zalažemo za rezoluciju koju su Ujedinjeni narodi izglasali u siječnju. Dakle, ona koja u svom sedmom poglavlju govori o manjem korištenju vojnih snaga. I e, dakle, vi znate da, gospodine zastupniče, da je vaša zemlja koja je tamo poslala snage, koja je više manje sna sama, a recimo Belgija i Švedska ga podržavaju. Ako se u Centralnoafričkoj republici ponovi scenario od prije 20 godina u Ruandi, to će biti strašno. Moramo učiniti sve kako bi se izbjegao genocid u Centralnoafričkoj republici. I sada ćemo zaključiti intervencijom gospodina Lenina koji osim svog rada u kontekstu Ujedinjenih naroda i osim svog djelovanja u okviru Ujedinjenih naroda također vas želim podsjetiti da je bio i predsjednik odbora za ustavna pitanja te također i za odbora za zaštitu, okoliša u okviru Europskog parlamenta. Dakle, on je veteran i ima zaista veliko poznavanje e, ne samo o Europskom parlamentu nego i o parlamentu kao onome instituciji koja promiče mnoge inicijative koje olakšavaju život našim sugrađanima e, na, na prostoru e, zajedničke ove unije imate riječ hvala ti miguel na ovim uvodnim e, riječima možemo reći da je ova e, kampanja parlamentarizacije Ujedinjenih naroda nešto čime se bavim već e, godinama E, ja se zalažem za takvu aktivnost na globalnoj razini i ja sam član također organizacije Global Action. 90. E, godina sam sudjelovao u, velik, u radu velike koalicije kako bismo stvorili Međunarodni kazneni sud. Danas smo dugo raspravljali o e, globalnom upravljanju i rekli smo da je potrebno uvesti u okvir globalnog upravljanja i demokratsku kontrolu. U velikom dijelu svijeta je činjenica da postoji potreba za parlamentarnim djelovanjem djelovanjem vezanim uz rad Ujedinjenih e, naroda. Od 2007. godine jako velik broj organizacija i osoblja su se udružile kako bi tražili, zatražili tu UNPA, odnosno Parlamentarnu skupštinu Ujedinjenih naroda. I prije Božića E, upravo zahvaljujući e, posjetu e, predstavnika Ujedinjenog naroda Evropskom unijom sakupili smo 300 potpisa te potpise također i tisuća ljudi iz svijeta, nobelovaca, bivših visokih službenika Ujedinjenih naroda koji su rekli da s obzirom na činjenicu da se nacionalni parlamenti moraju uključiti u rad Ujedinjenih naroda. E, također i Međuparlamentarna unija već neko vrijeme ima status promatrača i smatram da je to jako veliki uspjeh koji smo postigli nakon tolikih godina. Mi smo došli nakon 16 godina e, postojanja, smo uspjeli doći u Ujedinjene narode, ali samo kao promatrači. Parlamenti koje biraju građani ne mogu e, reći da su zadovoljni ulogom koja im je dodijeljena jer zapravo imaju ulogu e, jednako kao i Greenpeace ili Amnesty International, a to tako ne smije biti zato što je riječ o parlamentima koje su izabrali građani i koji su posrednici za rješavanje problema i za odgovaranje na zahtjeve građana te političke probleme. Ja smatram da je demokratska kontrola ta koja se mora u potpunosti e, provoditi u okviru e, opće skupštine Ujedinjenih naroda prema članku 22 e, povelje Ujedinjenim narodima, ali postoje neki druga tijela koja su također e, ustanovljena, no smatramo da je potrebno ustanoviti još jedno tijelo koje će biti dio strukture Ujedinjenih naroda, i, a to je upravo parlamentarna skupština o kojoj ovdje govorimo. U nekoliko posljednjih godina od kada je pokrenut, od kada je zapravo stvoren taj manifest, možemo reći da smo E, imali jako veliku podršku. Mi smo usvojili i rezoluciju e, da se stvori i parlamentarna skupština, e, parlamentarna skupština Vijeća Europe, također i Afričke unije, također parlamentarna skupština Indije ili sa nekim drugim latinoameričkim zemljama koji su zapravo podržali te sve naše inicijative i koraci koje je napravila međuparlamentarna unija je samo početak puta, ali to ne možemo smatrati e, ciljem, nego je to samo početak na jednom dugačkom putu koji, koji nas još očekuje. Mi smatramo da bi ta parlamentarna skupština morala promijeniti funkcioniranje Ujedinjenih naroda s obzirom na uključivanje nacionalnih parlamenta koji do sada nisu bili uključeni u proces odlučivanja unutar UN-a. E, Možda to ne zvuči jako realno i moguće, ali smatram da smo na dobrom putu. Možda je potrebno ustanoviti upravo takav neki organ, takvo neko tijelo u skladu sa člankom 22 e, i nadamo se da nećemo morati kako bismo to mogli postići mijenjati e, znači e, temeljnu povelju Ujedinjenih naroda. Nadamo se da će glavni tajnik moći nastaviti svoju ulogu bez obzira na osnivanje te parlamentarne skupštine. Ta skupština bi trebala imati savjetodavnu ulogu jednako kao i u vijeću Europe i jednako kao što je e, imala i Europska parlamentarna skupština prije nego što je postao Europski parlament. Kada govorimo o ujedinjavanju parlamentaraca s, e, iz cijelog svijeta, moramo reći da se oni da se problemi e, moraju raspravljati na drugačiji način dakle moramo to bi značilo da ta parlamentarna skupština bi trebala predstaviti određene sumnje ili pitanje glavnom tajniku ili drugim tijelima unutar UN-a a odgovori bi nam mogli omogućiti da se bolje suočimo sa tekućim problemima, da bolje osmislimo znači i zapravo oformimo mišljenja, da organiziramo javna saslušanja, te također da pokušamo utvrditi koji su točno troškovi UN-a kao organizacije, kako se ti troškovi zapravo, e, odnosno kako se njihov proračun organizira i sve što je vezano uz ta financijska pitanja. Dakle, to su e, sva pitanja koja zapravo mogu izroditi e, mnoge odgovore u okviru parlamentarne skupštine UN-a koja se neće sastojati od tisuće članova nego eventualno od nekoliko stotina. Mogli bismo reći da svaka država može imati recimo dva predstavnika možda sa suprotnih strana vladajućih i oporbe jer ovdje ipak govorimo o e, demokratskim zemljama kojih je većina, ali postoje i one kojima su još uvijek na vlasti diktature. Ja znam da u tom kontekstu postoje e, zemlje koje imaju neke zastupnike koji nisu izravno birani i te zemlje su također zastupljene u tijelima UN-a. Mislim da bi to također doprinjelo ubrzanju procesa e, demokratizacije i također parlamentarizacije. 80. i 90. godina prošlog stoljeća Međunarodni kazneni sud e, je zapravo bio gledan kao neka vrsta kimere i tek nakon nekoliko godina je bilo moguće e, zapravo ustanoviti statut e, te organizacije. Jednako tako će biti moguće i za parlamentarnu skupštinu UN-a, odnosno UNPA. U kontekstu velike reforme Ujedinjenih naroda ili u nekom pak drugom kontekstu mi se nadamo da ćemo moći imati veći uticaj upravo s tim ciljem da dobijemo rezultate kako bismo mogli u novo desetljeće ući e, sa globalnom demokracijom. Hvala. A sada ćemo krenuti na govornike koji su nam dali znanje da žele preuzeti riječ i obratiti nam se. Nema ih mnogo. I možemo reći da nas e, očekuje rasprava u kojoj je cilj zapravo da dobijemo što više informacija na pravi e, način, na ispravan način, kako bi se to sve moglo usvojiti i e, razmotriti kroz narednih nekoliko sati. Dakle, imamo nekoliko kolega koji su već otišli, ali ćemo sada prvo dati riječ senatorici Gabrieli Krecu iz Rumunjske, koja je zapravo e, stara članica i stara zastupnica ove kuće i naša draga prijateljica Gabi. Evo, izvoli, imaš riječ. Puno ti hvala, Miguel. U ovoj dvorani ovdje smo od jutros ponavljali dva izraza. Razmišljati globalno i djelovati lokalno. Ja smatram da te riječi, ti izrazi ne bi trebali ostati lišeni sadržaja, već nažalost jako, jako dugo vremena možemo reći da se e, znači nalazimo na konferencijama i sastancima na vrhu globalno, ali i dalje razmišljamo i djelujemo lokalno. Ono što se e, nama predlaže u okviru parlamentarne skupštine UN-a bi mogla biti dobra ideja. To bi zapravo mogla biti sjajna ideja, ali nisam sigurna do koje mjere učinkovita sve dok neće doći do reforme političkih stranaka sve dok se ne e, počnu provoditi nova politička ponašanja sve dok mi ne dobijemo i ne stvorimo novi način e, razmišljanja i kreiranja politika to neće moći biti moguće mi u europskoj uniji smo blokirani po pitanju određenih e, tema ja sam sudjelovala na konferenciji parlamentarni, znači žena e, zastupnica u parlamentu u listopadu prošle godine. S obzirom na kolege koji su dolazili na tu konferenciju, došli su iz raznih dijelova svijeta, iz Latinske Amerike, iz Azije, iz Afrike, također i iz arapskih e, zemalja, a najmanje je bilo europskih parlamentaraca. Ja sam velika pobornica suradnje, ali smatram da se ništa neće promijeniti sve dok se ta međuvladina vizija ne promijeni i dok ona ne postane dominantna u našem okruženju mi ćemo se nalaziti, mi ćemo se upoznavati, mi ćemo uspostavljati kontakte među nama i to je sve sjajno. Ali, kada govorimo o potpunoj promjeni, tada bi se možda stvari trebale jače i bolje mijenjati. Oni jači parlamenti moraju primjenjivati sve ono o čemu raspravljaju, moraju primjenjivati ono o čemu odlučuju i tu nastaje zapravo problem. Među nama, parlamentarcima i među našim vladama. Naše vlade su e, već jako dugo vremena uključene u takav e, proces i tako funkcioniraju. A promjena koju mi želimo ovdje danas u ovoj prostoriji je promjena koja se mora ostvariti iz temelja. Kako? Tako da imamo demokratske institucije na najnižoj mogućoj razini, jer bez tih institucija ne možemo apsolutno ništa stvoriti. Bez tih institucija ne možemo stvoriti nešto što će dati legitimitet nelegitimnim odlukama. Hvala vam što ste me zaslušali. Hvala ti, Gabi. A sada bih htio dati riječ našem kolegi Kalvins eh, iz eh, Latvije. Izvolite. Puno vam hvala. Htio bih se zahvaliti svim e, govornicima, naročito Johani koja je govorila o ulozi žena. Moram da je Latvija imala i predsjednicu, naša predsjednica parlamenta i je e, i predsjednica parlamenta je žena, a, e, <clears throat> isto tako i predsjednica vlade. Prema tome, uveren sam da je ekonomski uspjeh Latvije nešto što dugujemo upravo tim ženama na tim položajima. Mi se u Latviji jako puno borimo protiv nezaposlenosti mladih. Znate da je u Sjevernoj Africi da su nemeri počeli zbog velike nezaposlenosti mladih ljudi. U nekim dijelovima Europe stanovništvo se više stari, dok u drugim dijelovima svijeta ima jako puno mladih ljudi. Moje pitanje je što se može učiniti za te mlade ljude? I isto tako, ako želimo da više ljudi izađe na izbore, moramo se obratiti upravo mladim ljudima koji nisu zainteresirani jer ne osjećaju da se to odnosi na njih. Ja se zalašem za to da se mladi ljudi obuče i pripreme za ove teme jer e, mladi ljudi će biti ti koji će naslijediti ono e, upravljanje, globalno upravljanje koje mi napravimo i voditi ga. Nismo dobili ni jedan drugi zahtjev za e, riječi, zato bih zatražio kolege da reagiraju. E, s obzirom na ono što su rekla ova dvojica prethodnih kolega, možda biste se mogli referirati na nešto što smo rekli u uvodnom dijelu. Dakle, možda bismo mogli promijeniti i raspored, tako da na neki način damo riječ sad onome koji je zadnji govorio, znači gospodin Lajnen bi mogao odgovoriti ako nema drugih zahtjeva za riječ. E, gospodin Lajnen biste mogli odgovoriti na ono što, e, na pitanja koje su vam e, postavili. Dakle, možeš li nam nešto reći o tome, ali nemoj sad dužiti, molim te. Gabriela je rekla o u, onu srž problema iz prijelaza europske dimenzije na globalnu dimenziju kada govorimo o E, parlamentima i o tome kako bi oni mogli funkcionirati, dakle o parlamentima ili o zastupnicima u parlamentu, te koji bi trebao biti njihov odmak e, u odnosu na e, evropske građane. Kada govorimo o parlamentarnoj skupštini UN-a, ona bi imala još jednu prednost, s obzirom da, je, da bi njihova funkcija bila drugačija od funkcije diplomatskih predstavništva, s obzirom da bi oni bili direktni, imali bi savjetodavnu ulogu, oni bi također nudili rješenje rješenja na određene probleme, znači podnosili bi prijedloge, također i na međunarodnoj razini e, jednako kako to funkcionira u svim nacionalnim parlamentima, bilo bi sigurno i političkih e, strana, političkih e, znači ljevica, desnica, liberala, centra i tako dalje. I to bi također moglo biti interesantno i medijima. Naravno, u zemljama u kojima ne postoji demokracija, u kojima e, postoji recimo kultura veće političke korupcije, taj interes ne bi postojao, ali u nekim drugim zemljama bi se moglo dogoditi upravo suprotno. Ponekad se događa da u e, da su međunarodna tijela ta koja su e, prema nekim anketama pokazalo se da oni imaju veći utjecaj od nekakvih nacionalnih tijela. Ananda Stejić, izvolite. Hvala. Ja bih rekao rumunjskoj kolegici da se zaista s njom slažem. Trebamo dakle stvari sagledati globalno, a reagirati lokalno. Međutim, nije to uvijek lako ostvariti. Zemlje nisu iste. Mi svi smo uvjereni da moramo ukinuti smrtnu kaznu, ali kada to pokušavate objasniti zastupnicima iz Konga, jer ja puno surađujem s Kongom, e, to nije lako, ne ide glatko, jer velik broj među njima smatraju da je smrtna kazna sasvim dobra stvar. <clears throat> Nisu oni vjerojatno ni sasvim drugačiji od ostatka stanovništva. Dakle, postoji ideal, ali postoji i stvarnost. Treba vidjeti što misle zastupnici, ali se treba uvijek uzeti u obzir što misle stanovnici na drugu temu. Jako mi je drago da je kolega ovdje govorio o Međunarodnom kaznenom sudu i o temi pravosuđa. Gotova cijela Latinska Amerika ratificirala je Međunarodni kazneni sud, osim nekih e, zemalja Skariba ili Centralne Amerike, na primjer El Salvador i Nicaragua. To nisu velike zemlje, ali ako gledate kakva je situacija lokalno, onda ta njihova mišljenja nije lako promijeniti. Problem e, mladih ljudi, mislim da je teško mlade ljude implicirati baš e, na svim područjima. Ne znam, u Francuskoj, Belgiji, u Njemačkoj to ne ide uvijek glatko. Ali, s druge strane, Ruanda je zemlja na svijetu gdje ima najviše zastupnica žena. Međutim, e, dio toga je zato što su e, birali ih, e, dakle, svi, univerzalno, ali s druge strane postoje kvote u toj zemlji gdje se tako postoje kvote za zastupnike u parlamentu i za neke druge E, aspekte. Sada gospodina Leroy. E, hvala, e, Miguel. I ja sam htio reći da se zalažem za stvarno djelovanje zastupnika. Ovdje smo pokušali naći neka rješenja, ali moramo zajedno govoriti i o dijagnozi E, zašto smo mi sad ovdje? Kakva je zastupljenost u Francuskoj, u Belgiji i u drugim europskim zemljama? Ja e, sam e, zapravo malo poseban zastupnik. Predstavljam Francuze koji žive izvan Francuske. To još dugo postoji. Međutim, znate koliko je situacija ponekad složena u nekim stvarima. Ja sam, na primjer, već deset godina imam boravište u e, Portugalu, ali za e, svaki e, osobnu iskaznicu za sve isprave moram se obratiti konzularnom predstavništvu Francuske kod e, zemalja koje sada imaju probleme, zna se da sve radi trojka koja zapravo nema nikakvu legitimnost. Tu bi se e, moralo ipak reći kakav je uopće interes parlamentarnog sustava. Što se piče titanja mladih, nas u Europi mladih zastupnika ima malo. Ja sam dio te male skupine zastupnika koji imaju manje od 40 godina. A u Europi postoji zapravo sukob s jedne strane političara koji imaju od 55 godina naviše i ovih drugih mladih. A mladi u Francuskoj kažu pa da mi smo tolika manjina, onda se oni više ne obraćaju klasičnim oblicima zastupljenosti. E, i kreću u nerede. Na primjer, u Španjolskom bio je čitav pokret e, indigniranih da, i dakle e, tu moramo vidjeti kako mlade uključiti u klasičan politički sustav. Moramo biti pažljivi jer će se stvoriti jedna konkurencija i ja mislim da će relativno brzo za sljedećih 10 ili 15 godina se javiti neki koji će pokušati nauditi sadašnjem modelu. Mladi ljudi moraju biti prioritet europske politike, to je dobro, ali kada vidim jamstvo za mlade i politiku vezana za to i situaciju u Francuskoj, ne znam kako će to izgledati, koga će se moći birati e, morat će se djelovati brzo, jer mislim da su mladi ljudi u Europi u današnje vrijeme u kritičnoj situaciji. Oni zaista predstavljaju ranjivu kategoriju. A e, ima velik broj mladih španjolaca koji odlaze u Njemačku. Tu se dovodi u pitanje i <clears throat> sustav kompenzacija među pojedinim državama. Moramo mnogo toga napraviti za mlade, ali moramo isto tako omogućiti i mladima da sami uzmu svoju sudbinu u vlastite ruke mladi ljudi da nas žele djelovati, ali ne uklapaju se više u tradicionalan način političkog djelovanja. Na razini Europe moralo bi se to promisliti, vidjeti na koji način mi vidimo kako, kakva je dijagnoza takve situacije, naročito u odnosu na klasične političke situacije. Možemo sada reći da imamo repliku članova predsjedništva, predsjedavajućih ovim forumom. Da ćemo sada riječ Silvani, nakon toga ćemo zaključiti sa nekim mojim razmatranjima. Silvana, izvoli. Hvala. Govorimo dakle o pitanju mladih to je pa vječna tema. Mladi se dovoljno ne angažiraju, nema im se e, po, dovoljno imati u njih povjerenja i tako dalje. Kad sam ja bila mlada, ja znam da se jedna Onda su u mojoj generaciji tako govorili, a čim je ta generacija stasala imala svoju djecu, onda su oni počeli na isti način govoriti o njima. Dakle, uvijek se misle da mladi ljudi su oni u koje se ne može imati toliko povjerenja. Međutim, današnje e, vrijeme uvijek se jedna, jedna druga stvar koja se stalno ponavlja, e, nekada je bilo bolje nego što je sada, sada su grozna vremena. Trebamo paziti s takvim izjavama. Uloga žena u parlamentu i naš globalni forum. Ono što bih ja htjela jest da ponudim mladim ženama, djevojkama, politiku kao mogući vid angažmana. Jer ako se djevojke ne vide kao potencijalni zastupnici ili potencijalne političarke, onda ćemo uvijek imati jedno te isti problem. Moramo vrlo jasno e, reći da su zastupnice, htjele to ili ne, one koje predstavljaju model i prema tome E, trebamo nekako reći da žene mogu donositi odluke i e, zakone i da se onda muškarci toga moraju pridržavati. Mislim da ako to objasnimo djevojčicama, ako one imaju kontakt pa, sa zastupnicima. Dakle, to je nešto na što možemo misliti i taj kontakt s parlamentarnim životom nikada ne počinje prerano. E, ja e, radim puno na tome da tinejdžerke dođu u kontakt s parlamentom, da im se govori o tome kako se radi, kako se prikupljaju sredstva, kako se angažira. Dakle, to je nešto što po mom e, sudu je vrlo važno i htjela bi da moj globalni forum tu više još i napravi. Što se tiče globalnih parlamentarnih aktivnosti, Izazovi koji su pred nama jesu svjetske prirode, to svi vide, radi se o financijskim pitanjima, pitanjima vezanim za okoliš i tako dalje, na primjer kvaliteta zraka, zrak ne poznaje granica, pa onda financije, jer e, velike korporacije ne poznaju granice meni je rečeno da je proračun e, Belgije od 120 milijuna eura, a kada to usporedite s godišnjim prometa od 115 milijardi eura kako ima e, tvrtka poput Daimlera i Chryslera, to je e, više od e, proračuna Belgije. Dakle, inicijativa Joa Leinena je e, dobra. On kaže da se sve to ne može staviti i prepustiti samo diplomatima i političarima, već da to treba biti pod političkim nadzorom. Moramo imati zastupnike koji će raditi posao zastupnika mi moramo djelovati na nacionalnom planu, ali se tako i na globalnom. Puno ti hvala Silvana. Evo kolege, došli smo sada do do gotovo zaključka ove naše konferencije. Ja mislim da je ovo bila jako zanimljiva konferencija i nadam se da će vam to poslužiti kao inspiracija. Gospodin Karaš neće biti dan sada s nama ovdje zato što je morao izaći, tako da ću ja dati zaključak. Htio bih podijeliti s vama neka od svojih e, promišljanja. E, ne bih vas želio provocirati i nemam tu namjeru, nego bih htio zapravo doprinijeti ovoj zanimljivoj i važnoj raspravi. Na prvom mjestu E, želim objaviti nešto što je nama ovdje zapravo očito, a to je da zapravo osnivanje parlamentarne skupštine UN-a zapravo znači da e, je to organizacija koja se više identificirala sa međunarodnim vladama u svijetu, odnosno oni su ti koji su na neki način organizacija naroda svijeta. Ovdje govorimo o međuvladinoj organizaciji, a sada znači ćemo govoriti o nekakvoj međudržavnoj organizaciji, znači organizaciji koja će imati predstavnike naroda svijeta i nju ne mogu predstavljati samo e, vlade tih država, nego također i vlade vlade uz parlamente tih svih naroda svijeta. To je ono što na neki način e, navodi vodu e, na mlin nekih kolega ovdje koji su nam e, na temelju svojih iskustava i na temelju svog entuzijazma prikazali situaciju u kojima se danas nalazimo i zaista smatram da njihov rad zaslužuje priznanje i poštovanje. Po mom mišljenju nalazimo se u situaciju u kojoj danas evo ovdje raspravljamo i e, meni se nekako čini da je zapravo ova ovdje rasprava proizvod e, prijašnjih rasprava kojima smo svjedočili u prethodnih e, nekoliko godina. Na kongresu u Versaju prije nekoliko desetljeća, na primjer. Smatram da postoje dva fenomena koja ne smijemo i ne možemo ignorirati kao zastupnici parlamenta. Kao prvo, postoji jedan jako važan dio u našem narodu, u našem državljanstvu, u našem biračkom tijelu, posebice u našoj mladeži. A to je onaj dio koji je izgubio svako povjerenje u ono što mi zapravo predstavljamo. Zašto? Zato što ja mislim da i to i tekako opravdano imaju dokaze o tome da odluke ne donose parlamenti nego sve više financijske i gospodarske institucije i upravo zato parlamenti u najboljem slučaju postaju samo instrumenti za realizaciju onih politika koje nam diktiraju financijske i bankarske institucije. I kako će onda naši građani moći imati povjerenja? Kako će se oni moći nadati u poboljšanje rada naših institucija zato što ih oni identificiraju sa onime što mi radimo, a po tome se ispostavlja da smo mi u potpunosti nesposobni rješavati njihove probleme. Dakle, to je jedna od tvrdnji koju ćemo e, jako teško e, moći poricati da mi možemo raspravljati da e, legitimitet na razini država ne moramo imati ipak legitimitet na razini Europske unije što je sa nacionalnim parlamentima što je sa Europskim parlamentom dakle možemo raspravljati jako mnogo ali ako zapravo čujemo riječi velikog mislioca na europskoj razini znači koji nam govori o tome kako su se zapravo odgovornosti nacionalnih parlamenata Europskog parlamenta smanjivala kako se povećavala e, odgovornost nacionalnih parlamentata i na kraju zapravo su se nadležnosti i odgovornosti smanjivale s obzirom na e, zahtjeve za rješavanjem problema građana. Dakle, nije bitno raspravljamo li mi na nekakvoj globalnoj ili kontinentalnoj razini ili pak na regionalnoj razini. Dakle, ja smatram da ono što je bitno, a to je biti svjesni upravo takve situacije. Zato što se danas nalazimo u njoj i to je situacija u kojoj se e, mi zapravo e, smo usmjereni prema propasti po pitanju naših vrijednosti i načela te također i praksi koje smo mi ovdje ustanovili kao pravna država i kao e, država koja promiče demokraciju. E, još jedan komentar koji sam htio podijeliti s vama e, se tiče činjenice da e, nečega što je netko rekao na vrlo jasan način, a to je perspektiva Europske unije da postane globalni dionik e, u svjetskim događanjima. Kada govorimo o globalizaciji na svjetskoj razini, Europska unija nije globalni dionik u tom procesu. Mi smo u potpunosti izvan igre. Zašto? Zato što tu su neki drugi globalni igrači koji će upravljati gospodarstvom, e, mirovnim procesima te socijalnim procesima u svakom slučaju. I zato je jako važno da Europska unija na neki način konsolidira svoju poziciju kao e, svjetski globalni dionik u svjetskim e, procedurama. Dakle, gospodarske ovlasti i financijske institucije su te koje zapravo diktiraju nama danas politiku i njima uopće nije u interesu da Europska unija postane zaista e, globalni, igrač, nego u potpunosti žele suprotnu stvar. Dakle, Europska unija kao globalni igrač, kao jedan od glavnih dionika, će pokušati povratiti ono što je već postalo na nacionalnoj razini i što smo do sada već izgubili, a to je transparentnost, provedbe svih tih eh, bankarskih eh, sila i financijskih institucija kroz transparentnost i kontrolu eh, funkcioniranja svih tih institucija te kontrolu određenih socijalnih vrijednosti i demokratskih načela. Dakle, upravo zbog interesa i dobrobiti naših građana mi to želimo, ali institucije Druge institucije, bankarske i financijske, to ne žele, zato što oni ne žele ponovno uspostaviti transparentnost te kontrolu i ne žele ponovno uspostaviti činjenicu da oni će morati slušati i poštivati neke određene socijalne vrijednosti i demokratske vrijednosti koje Europska unija promiče. Ja smatram da je to stvarnost u kojoj se nalazimo i smatram da mi nikako nećemo moći povratiti povjerenje mladih ljudi u demokratičnost, u politiku Europske unije, u, Europsku uniju kao jednog od glavnih dionika na svjetskoj sceni i mi nećemo moći povratiti stvarni legitimitet nas kao zastupnika Europskog parlamenta i oni koji donose odluke, zato što očito nismo u stanju riješiti probleme koje naši ljudi imaju. To je stvarnost koja se nalazi pred nama. Evo, mi danas e, se nalazimo pred jako važnim europskim e, izborima koji nas očekuju samo za nekoliko mjeseci. Ja sam raspravljao sa mnogim kolegama o tom pitanju, sa Njemcima i sa ostalima. Dakle, uzmimo e, za, e, recimo mogućnost da nećemo dobiti niti 40% po pitanju odaziva birača i uzmimo, e, zapravo zamislimo samo da ćemo imati manje koji zamislimo samo da će imati znači manje od 70% zapravo sudionika na tim izborima što će pokazati da će osobe koje će biti odabrane na tim izborima imati zapravo nadležnost nad stvarima koje, eto, nad, nad problemima i zahtjevima naših građana, a riječ će biti samo o 30% naših građana. Ono što moramo napraviti je to da ne smijemo zatvoriti oči pred dijagnozom stanja u kojem živimo ne smijemo zatvoriti oči i praviti se da ne vidimo činjenice kao što su recimo e, to što u Španjolskoj se zatvori sedam tvornica Coca-Cole koji za sobom povuku čitav niz e, skandala zato što se otvorio na drugim mjestima i što je zapravo povukla za sobom takvu posljedicu da, su, da je 500 ljudi ostalo bez posla od danas do sutra. Upravo zato što e, veća dobit e, Coca-Cola će biti ako se recimo te tvornice stacioniraju u nekim drugim državama. Dakle, to je ono što naši državljani ne mogu shvatiti. To je politika kakvu naši državljani ne žele prihvatiti i zapravo ja smatram da e, ih ima jako malo koji mogu razumjeti te neke više financijske i gospodarske interese kada govorimo o parlamentarnoj instituciji kada govorimo o demokraciji kada govorimo o politici e, dignitet znači dostojanstvo našeg, naše ove institucije je nešto s čime se mi sada suočavamo kao velikim problemom pred našim građanima Ja e, evo imam osobno iskustvo od 35 godina djelovanja u nacionalnom parlamentu te 15 godina e, službe u Europskom parlamentu. Dakle, tijekom tih 35 godina, gotovo 40 godina, mnogi od nas kada smo zapravo počeli graditi iznova demokraciju u Španjolskoj, ja sam kao e, član svoje stranke putovao zemljom i obraćao sam se građanima i e, ja sam zapravo pripremao sve one kandidate za mjesta e, na, e, na pozicijama gradonačelnika zastupnika u regionalnim vladama kao i u nacionalnim vladama i svima sam govorio na koji način se moraju obraćati građanima i hoće li moći provoditi demokratske procese nitko od njih mi nije rekao da on to ne može govorili su mi uglavnom da oni to mogu i da će pokušati ja sam se obraćao e, učitelju, profesorici, liječniku i ja sam im govorio želim da ti budeš kandidat na izborima i svi su mi govorili čekaj malo ti si lud, zar ja? Ali čekaj malo ja radim u potpuno drugačijem području, ja ti mogu samo pomagati, ja ti mogu biti asistent, ali ne mogu se kandidirati. Zašto želiš mene staviti u taj položaj? Zašto želiš da se ja posvetim upravo tome? Ali ja dobro živim, moj posao funkcionira dobro, moje zanimanje je ono što mi se sviđa. I rezultat je sljedeći, a to je da smo stvorili začarani krug gdje kandidati više nisu oni najbolji, nego upravo oni koji su došli iz različitih stranaka, koji nisu imali nekakvih drugih opcija i koji su se kandidirali te su ušli u politički život e, naše države. Možemo e, reći da većina njih zapravo i ne želi biti tamo. Jedan moj sunarodnjak koji je zapravo, e, zapravo sudjelovao sa mnom u čitavom tom procesu je e, rekao sljedeće. Dakle, umjerena desnica u mojoj zemlji on je bio predstavnik umjerene desnice u mojoj zemlji i on je bio jako, jako dobra osoba i on zapravo e, je odlučio da će izaći iz politike i više nije htio biti zastupnik. I pitao sam ga, čekaj malo, ti to nedostaje? On mi je rekao, ne, uopće mi ne nedostaje. Znači, ja sam tijekom 15 godina vozio Mercedes i svaki tjedan na E, i na svaki tjedan zapravo e, sam morao brisati e, natpise lopov i ti si taj koji voziš Mercedes, a sada kada više nisam zastupnik, ja sam odvjetnik, imam isti Mercedes, taj otvorio sam svoj odvjetnički ured i ljudi ono što govore danas o meni je sljedeće. Ovo mora dobar odvjetnik zato što ima Mercedes. Dakle, taj Mercedes koji je godinama bio zapravo predmet nekakve marginalizacije i uvreda, to je odjednom postao, nakon što sam ja promijenio profesiju, postao je predmet e, zapravo moje reklame koja mi je donosila nove klijente. Naravno da e, su e, mediji u Španjolskoj bili ti koji su podržavali zapravo našu borbu za slobodom izražavanja i tako dalje i možemo reći da su mediji danas u rukama istih onih koji su zapravo tvrdili da ne žele da Evropska unija postane jedan od globalnih igrača i preuzme svoju ulogu kakvu treba imati. Dakle, oni nisu željeli E, zapravo podržava ti muškarci i žene koji su kroz politiku služili svojim građanima i građankama i na kraju krajeva oni su ti koji su zapravo e, nisu podržavali demokratske procese u trenutku kada nam je to bilo potrebno. E, a mi smo smatrali da je u to vrijeme zapravo sloboda izražavanja novinara jedan od temelja slobodnog društva. Hvala vam svima na prisutnosti danas i nadam se da ćemo moći i dalje nastaviti zajedno raspravljati, da ćemo se moći nalaziti i dalje na istoj valnoj duljini kada je riječ o tome da spasimo demokraciju, politiku i također da nastavimo graditi ovu e, Europu na našim zajedničkim vrijednostima i načelima. Dakle, to do sada e, nikada nije bilo toliko ugroženo i zato nam želim svima uspjeh na tom području. Puno vam hvala gospodo.